ponovno ponedjeljak i trebamo početi u 15 sati, stoga krećemo s poslom. Želim vas srdačno pozdraviti. Imamo zajedničko saslušanje dvaju odbora koji, koji su nadležni Dakle, E, nadležnosti koje su međusobno povezani. Radi se o sigurnosti hrane, to je NV i naš odbor, odboru za poljoprivredu. I istodobno dolazi i druga e, predsjedateljica koja će onda voditi i drugi dio panel rasprave i stoga se mora malo požuriti kako bismo krenuli sa prvim dijelom. Dakle, što se tiče jezičnog režima, želim nešto e, najaviti vezano uz odbor. Želim vas pozdraviti na ovom javnom saslušanju. Dakle, ono što se odnosi na naš e, odbor su prehrambeni i poljoprivredni proizvodi i e, ovom temom bave se oba odbora. Radi se o tome da se nacionalni programi iz država članica ovdje razmotre, ali isto tako provedbena uredba komisije vezano za dobrovoljno označivanje podrijetla e, hrane u skladu s odgovarajućom uredbom e, dakle provedbena uredba nedavno je donesena i to je zapravo e, odgovor na zahtjev potrošača da imaju više transparentnosti vezana za podrijetlo hrane. Dakle, radi se o želji potrošača koji žele više transparentnosti vezano za odznačavanje podrijetla hrane. Uskoro ćemo e, pozdraviti predsjedatelja, gospođu Balija, iz odbora za okoliš, iz Envija i e, želim zahvaliti zastupniku Kaputi na inicijativi E, i koji je zapravo pokrenuo inicijativu za održavanje ovog e, saslušanja e, i je, oboje su pridonijeli zapravo tome da danas raspravljamo o ovoj temi. Nadam se da ćemo tijekom saslušanja dobiti dobar uvid u iskustva država članica, ono što je zapravo već ostvareno u državama članicama kroz njihove nacionalne sustave dakle one koje imaju ovakav sustav označavanja hrane. Dakle, kakvi su učinci na e, poljoprivredu. Dakle, imamo dva panela, jedan panel. Tu je prezentacija o iskustvima e, koji se tiču provedbe nacionalnih programa, a drugi panel je odgovor na pitanje da li provedbene e, odredbe vezano za načelo navođenja zemlje, odnosno mjesta podrijetla, da li je to dovoljno da odgovori na želju potrošača da imaju više transparentnosti vezano za podrijetlo hrane i vezano za potrebe e, odgovarajući nadležnih tijela za e, proizvodnju hrane. Dakle, prvi panel e, ovime započinjemo. Ovdje imamo različite stručnjake i naravno i bit će vremena i za postavljanje pitanja. Sad je e, e, vrijeme da pozdravim e, predsjednicu Valijan, Valean i čućemo sada i prezentacije. To je dakle program, imamo vremensko ograničenje, dakle 10 minuta po jednoj prezentaciji, a to je, čućemo dakle, iskustva u provedbi nacionalnih programa označavanja hrane, E, dakle koji su rezultati i koje su očekivane posljedice. Tri e, panelista će sada dobiti riječ. To su gospodin Roberto Moncalvo koji je predsjednik Unije talijanskih e, poljoprivrednika, koldireti, koji će govoriti o iskustvima iz Italije, potom Sebastian Helm, koji je direktor sigurnosti hrane iz Finijskog ministarstva poljoprivrede i šumarstva i gospodin gospođa Kamili Perra, koja je zadužena Europske organizacije e, za zaštitu e, prava potrošača i govorit će o francuskim iskustvima. Svatko od njih ima po deset minuta i moram zamoliti da se drže vremenskog ograničenja. Prvo će riječ dobiti gospodin Moncalvo. Gospodine Moncalvo, imate deset minuta a tutti. Grazie, Dobar dan svima. Hvala gospodine predsjedniče na tome što ste mi prepustili riječ. Da, ukratko predstavim našu organizaciju, odnosno Savez poljoprivrednika. Ja predsjedavam tom organizacijom, inače sam poljoprivrednik, imam 37 godina i, i mi imamo 37 tisuća članova u Italiji i riječ je o najvećem strukovnom udruženju u Italiji koje surađuje sa nizom e, tijela koje je osnovalo naše udruženje koje se bave pitanjima poljoprivrede i prehrane u našoj zemlji. Evo ta tijela su navedena na ovom slajdu, dakle zaklada kampanja Amika e, je zaklada u kojoj sudjeluju milijuni italijanskih građana i oni organiziraju zelene tržnice i osigurava mjesta za izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda i u ovom trenutku tisuća 1200 zelenih e, tržnica poljoprivrednika u Italiji i 20 poduzeća. Zatim e, observatori agromafije okuplja glavne državne odvjetnike u Italiji, također pripadnike snaga reda i mira koji radu, rade na poboljšanju zakonodavstva u borbi protiv mafije u poljoprivrednom prehrambenoj industriji. Zatim Kredit Agri je kreditni konzorcij koji osigurava ulaganja talijanskih poduzeća u poljoprivredu u vrijednosti od 4 milijarde eura i zatim filjera Italija, a to je udruga u kojoj poljoprivreda i industrija, dakle glavne industrije u zemlji i naše udruženje Coldiretti se susreću kako bi govorili upravo o ovim pitanjima, odnosno o označavanju hrane i o zaštiti talijanske hrane u svijetu. Zašto nam treba više transparentnosti i zašto trebamo bolje informirati potrošače? Evo tu prenosim podatke Talijanskog ministarstva poljoprivrede koji je službenim anketama i dokazalo ono što mi tvrdimo već godinama, odnosno 96% talijanskih građana traže da se obvezno na hrani navede porijeklo tog proizvoda, a osim toga 80% talijanskih građana smatra važnim e, kupovati hranu made in Italy, dakle e, proizvedenu u Italiji i također sa sirovinom koja je proizvedena u Italiji. Potrošači su toliko svjesni važnosti tog pitanja, toliko da na, e, još 2018. godine nakon provedbenog akta kojim se uvela direktiva 1169 Više od 200 tisuća ljudi je potpisalo predstavku za e, označavanje porijekla hrane na ambalaži. Dakle, naša je zadaća odgovoriti na očekivanja građana i također poboljšati rad naših poljoprivrednika kada je riječ o kvaliteti i održivosti naše proizvodnje. To nam omogućuje također i rad na e, suzbijanju takozvanog soundinga, što se ne tiče samo Italije, nego i zemalja koje se tradicionalno bave poljoprivredom, a to je praksa koju već preuzimaju i treće zemlje. Što smo mi poduzeli u Italiji? Dakle, imamo nacionalno zakonodavstvo E, važeći zakon već godinu dana koji se odnosi na mljekarske proizvode. Taj italijanski zakon predviđa da na ambalaži treba navesti zemlju gdje je mlijeko proizvedeno i također zemlju gdje je to mlijeko prerađeno u jogurt, sir ili što već. Također, e, sličnim programom, e, onome koji se odnosi na mljekarstvo i na sireve, smo na e, zahtjev našeg udruženja Koldirajti uspjeli ostvariti također i uvođenje zakona za obvezno označavanje porijekla pšenice durum u tjestenini za rižu i također za prerađevine rajčica. Evo, to su neki primjeri etiketa koje su već e, prisutne na, tržište, na tržištu u Italiji već godinu dana. Možemo sada već e, govoriti o ocjenjivanju pozitivnih učinaka ovakvog označavanja, naročito u slučaju ovakvih etiketa, odnosno na mljekarskim proizvodima i na mlijeku. U posljednjih godinu dana prema Nilsenu i podacima o potrošačkoj cijeni mlijeka vidjeli smo da se cijena u osnovi nije promijenila, dakle tijekom godinu dana je porasla za 0,6%. To je vrlo mali pomak, no ono što se promijenilo jest otkupna cijena mlijeka za naše poljoprivrednike. Dakle, ta je otkupna cijena mlijeka u posljednjih 18 mjeseci porasla za najmanje 25%. Zahvaljujući tome možemo reći da smo odgovorili na zahtjeve potrošača koji su tražili da se obavezno navodi zemlja porijekla na siru i na mlijeku. Mi smo doveli do porasta cijena mlijeka i mljekarskih proizvoda na tržištu jer se cijena u osnovi nije promijenila, ali uspjeli smo prerasporediti nasalu vrijednost diljem proizvodnog lanca i vratili smo velički udio poljoprivrednicima u toj vrijednosti zato jer je otkupna cijena, kao što smo rekli, porasla za 25% u posljednjih 18 mjeseci. Kao što sam rekao, ovo iskustvo sa mljekarskim proizvodima sada primjenjujemo i na druge proizvode i to tek nekoliko mjeseci, odnosno na pšenicu durum za tjesteninu, na rižu i na e, proizvode od rajčica. Stalno pratimo situaciju na tržištu kako bismo mogli procijeniti učinak tih mjera u budućnosti. No, imamo i drugih sedam europskih zemalja koje su provele je iste mjere kao i Italija, odnosno uvele su važeće zakonodavstvo o kojima se nalaže obavezno označavanje porijekla na etiketama. No problem je nedostatak usklađenih propisa na europskoj razini. Taj nedostatak usklađenih propisa u Europi ne odgovara na zahtjeve građana, odnosno na zahtjev označavanja porijekla na etiketi i ne odgovara onome što je Europski parlament u više navrata izjavio u tri različite rezolucije u posljednjem sazivu. Naime, Europski parlament je velikom većinom podržao ovo obavezno navođenje zemlje porijekla na etiketama. Međutim, ako pogledamo što se dogodilo sa usvajanjem provedbenog zakona u prvih nekoliko mjeseci 2018. godine, vidimo da taj provedbeni zakon za direktivu ne odgovara niti na zahtjeve građana koji tražu obavezno označavanje glavnog sastojka u cijeloj hrani na etiketi, niti ne zahtjeva, e, ne odgovara na stalne pozive Europskog parlamenta i zapravo i dalje u mnogim slučajevima zamjenjuje porijeklo glavnog sastojka sa carinskim porijeklom proizvoda. Iako je tu ostvaren mali korak naprijed, ipak govori se o dobrovoljnom pristupu, a ne o obvezi za sve da se navodi porijeklo na oznaci. Također izuzeće kada je riječ o oznakama zemljopisnog porijekla i još više za komercijalne e, žigove je izuzeće koje još smanjuje potencijal ovog provedbenog zakona i smatramo zapravo da time zapravo ovaj zakon uvodi još strože propise nego što je ono predviđeno člankom 26 stavkom 3 direktive. Dakle, e, htio sam samo reći da taj provedbeni zakon zapravo nije učinkovit mislim da je kucno čast kako bismo se ako ne već u ovom sazivu, nego i u sljedećem sazivu pozabavili izmjenama direktive 1169 kako bismo u svim proizvodnim lancima nametnuli obvezu navođenje i porijekla glavnog sastojka na svim ambalažama koje će biti jednake u cijeloj Europi i na taj način moći ćemo iskoristiti nacionalna iskustva koja se stvaraju u ovih nekoliko mjeseci počev od Italije, odnosno moje zemlje. Hvala vam. Hvala lijepa. Gospodine, Gospodin Sebastian Helmi ima riječ. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče. Velika mi je čast što sam ovdje i što se mogu susresti sa zastupnicima Europskog parlamenta i, i drugim osobama koji su zainteresirani za ovu zanimljivu temu. I, e, dakle, nije, dakle, mi smo dužnosnici koji dolaze ovdje pred parlament, dakle nije E, da uvijek, možda bi rješenje naših puno problema bila da dođemo u parlament, e, posebno tada kada e, komisija ne ostvaruje napredak, posebno kad se tiče oznaci podrijetla. Ono o čemu ću danas govoriti jest dekret o označavanju zemlju podrijetla, a isto tako predstavit ću vam još jedan dekret koji smo predložili i notificirali Europskoj komisiji i drugim državama članicama E, nije naišlo na dobar e, prijem. E, jedna država članica je to kritizirala i na posljedku je dala negativno mišljenje, odnosno Europska komisija je u veljači ove godine dala negativno mišljenje, ali ipak ćemo nastaviti s radom na tom dekretu. Dakle, prvi dekret je zapravo zakonodavstvo. Ispričavam se Eh, moram se vratiti, ne vidim što je na ekranu. Dakle, prvi dekret je iz 2017. U, iz proljeća 2017. i čini obveznim da eh, proizvođači hrane u Finskoj označavaju podrijetlo određenih prehrambenih proizvoda, odnosno sastojaka prehrambenih proizvoda. Eh, radi se o hrani koja je E, sastavljena od mesa, dakle ima meso kao sastajak, a za meso ne postoje pragovi. Dakle, ako neka hrana sadrži meso, onda morate naznačiti zemlju podrijetla i postoje različiti načini kako da to označite tu zemlju podrijetla bilo, može se raditi o određenoj zemlji ili ako se radi o više e, zemalja možete naznačiti da se radi iz EU-a, odnosno izvan EU-a ili pak e, kombinacijom tih dviju oznaka. Druga skupina hrane su prehrambeni sastojci koji sadrže mlijeko, dakle koji sadrže mlijeko kao sastojak, dakle za mliječne proizvode, e, to se ne odnosi na sve mliječne proizvode, već one koji, e, dakle za veći dio njih koje, e, dakle e, javnost smatra mliječnim proizvodima i gdje se također naznačava zemlja podrijetla. Da sada dođemo do dekreta koji je na snazi od 1. E, lipnja prošle godine i bit će na snazi još jednu godinu, dakle radi se o dvogodišnjem eksperimentu, dakle dekret ima ograničeno područje primjene zato jer se odnosi samo na prepakiranu hranu koja je proizvedena u e, Finskoj, namijenjena krajnjim potrošačima u Finskoj ili pak e, objektima javne prehrane. Dakle, treba navesti zemlju podrijetla za mesne prerađevine, mliječne proizvode. Što se tiče e, vanjskih e, e, poduzeća koji prodaju prehrane proizvode u Finskoj, oni nisu obvezni zapravo pridržavati se tog finskog propisa. Naravno, ne možemo utjecati na to da druge države čine označavanje podrijeta proizvoda obveznima. Mi smatramo da je ovaj ovo dobar dekret i učinio je dobre stvari. Čini se također da su potrošači zadovoljni sa ovim dekretom a isto tako i prvotni proizvođači poljoprivrednih proizvoda također smatraju da je to korisno za njihovu proizvodnju. Dakle, imamo oznaku zemlje podrijetla koja je već na snazi nekoliko e, godina u Finskoj. To je ova oznaka koju vidite na samom vrhu slajda. I iako je postoji obveza označavanja e, proizvođač hrane mora jamčiti da je podrijetlo mesa, e, mlijeka ili jaja je 100% finski i da 75% sastojaka moraju biti finski. Ukoliko je to tako, onda mogu koristiti ovu oznaku. Ako koriste tu oznaku, ne moraju e, naznačavati e, podrijetlo bilo e, mliječnih ili mesnih proizvoda zato jer je to onda jedna stvar i potrošači su s time upoznati. No ako odaberu da ne koriste ovu oznaku onda moraju naznačiti zemlju podrijetla za sastojke za meso i mlijeko. Dakle na etiketi proizvoda. Nažalost, nemam točne informacije E, koje nam je e, dao kolega iz Italije, ono što znamo za potrošače i proizvođače i neke e, prehrambene proizvode, ali još nemamo ekonomske procjene. Zapravo to radimo tijekom ove godine, to je zapravo i dio ovog eksperimenta, te ćemo rezultate eksperimenta poslati komisiji i državama članicama do početka iduće godine. Sada dolazimo do drugog primjera, odnosno drugog dekreta koji je nacrt dekreta o naznačavanju zemlje podrijetla e, vezano za meso i e, e, ribu kada se koristi kao sastojak obroka koji se koje pružaju subjekti objekti javne prehrane dakle kada se radi o školama, bolnicama, kantinama, restoranima, dakle ako koristite meso ili ribu kao takve može se raditi o mljevenom mesu, dakle ne govorimo o svim proizvodima, dakle ako se radi o bitnom sastojku mesa ili ribe u e, hrani, onda to morate naznačiti e, što je podrijetlo i ta oznaka mora biti u pisanom obliku kako ne bi e, objekt javne prehrane doveo u iskušenje da da krive informacije potrošačima. Nažalost, ovaj e, dekret nije naišao na pozitivan odjek kod Europske komisije koja je izdala negativno e, mišljenje u e, veljači ove godine. Postoje mnogo razloga za to. No, mi smo ih svakako uzeli na znanje, uzeli smo na znanje probleme koje je naznačila komisija, te ćemo izdati novi nacrt dekreta, vjerojatno ovaj ili idući mjesec jedna stvar koju ćemo izmijeniti je da će nacrt dekreta biti također dvogodišnji eksperiment e, jer smo shvatili da komisija nije bila sretna e, da je, dekret, da je nacrt dekreta ima vremensko ograničenje i moramo također biti precizni kada e, se radi o kojim mesu se radi u nacrtu dekreta mi smo naveli da će se raditi o svim vrstama mesa, odnosno riba, tako da je potrebno na neki način ograničiti taj popis. Glavna razlog za zabrinutost komisije bila je da nismo se pozabavili pomno e, što potrošači zapravo smatraju e, zemlju podrijetla i da je to pitanje kvalitete. Možda je to bilo e, glupo sa našeg stajališta, interesi potrošača, e, mislili smo da se tu radi o brizi za dobrobit e, životinja i sigurnosti hrane i mi smo vjerovali da za finske potrošače da hrana koja je proizvedena u uvjetima kao što su u Finskoj su na neki način sigurniji to e, komisija nije dobro prihvatila jer je smatrala da e, imamo zakonodavstvo Europske unije i da svaka hrana koja se prodaje u Europskoj uniji je po definiciji sigurna. Dakle, to je argument koji ne želimo koristiti u budućnosti. Što se tiče argumenta vezano za kvalitetu, no ja još uvijek mislim da je nacrt dekreta dobar. Mislim da su restorani jedno od onih mjesta gdje potrošači e, zapravo dobivaju hranu ili dijelove hrane koji e, zapravo ne dolaze iz onog mjesta za koje potrošače misle da dolaze. Puno je uvezene ribe i mesa u Finskoj koja se prodaje u restoranima kao i u e, objektima javne prehrane. Ono što želim naglasiti da za nas ovo nije protekcionistički dekret. Naravno, postoje određeni elementi e, u ovome dekretu za koje se smatra da oni promiču domaće tržište. Međutim, za nas, budući da smo iz jedne norgijske zemlje, imamo snažne osjećaje i vrlo smo snažno privrženi transparentnosti i da pružanju informacija potrošaču, svim informacijama koje imate i tu je to je jedna od stvari gdje mi kao zakonodavci E, zahtijevamo da prehrambena industrija, mora da potrošač mora znati odakle dolazi hrana i stoga se čini e, e, neobičnim i zapravo čudnim ako proizvođači hrane imaju te informacije da ju ne pružaju potrošačima. Isto tako želim reći da nije stvar crno-bijela. Potrošači u svakoj zemlji ne kupuju uvijek domaće proizvode. Ponekad su možda zainteresirani za to da ne kupuju domaće proizvode zbog recimo pitanja dobrobiti životinja ili nekih drugih pitanjima. Dakle, ne radi se o jednosmjernoj ulici, već ona krajnja stvar je da potrošači imaju pravo znati i da naravno imaju pravo biti obavišteni kada donose odluku o kupnji. Prije nego što smo donijeli dekret, naravno proučavali smo mišljenja e, potrošača već 2015 Napravili smo jednu široku studiju e, i i zapravo shvatili smo da je velik dio e, potrošača zainteresiran za jasnu naznaku zemlje podrijetla, 91% potrošača, a ono što želim e, reći a nova studija iz eh, svibnja 2018. 82% potrošača eh, smatrali su da su sredni sa eh, ovim dekretom. I posljednji slajd. Mi smo se bavili onim dekretom koju Europska komisija nije prihvatila i govori se o 82% potrošača koji smatra da u restoranima mora postati pisana obavijest o zemlji podrijetla hrane. I sa ovime ja se ja se ispričavam što sam prekoračio svoje vrijeme i naravno e, bi, sa zadovoljstvom ću ostati na ostatku rasprave. Dakle, sada dolazimo do trećeg e, izlaganja, prezentacije. Gospođa E, gospođa Pera, imate riječ, 10 minuta, također izvolite. Merci, monsieur le président. Hvala vam, gospodine predsjedniče, dobar dan svima. Govorit ću vam na francuskom. E, u mojem, u mojem izlaganju ću govoriti prije svega o francuskom iskustvu nakon jedne ankete koju smo proveli to je anketa koju smo na sredini razdoblja provedbe ovog označavanja kako bi vidjeli kakvo iskustvo s njima u Francuskoj. Prije toga nekoliko riječi kratko o organizaciji koja predstavljam, koja se zove BRK to je Europska organizacija potrošača. Mi smo paneuropska organizacija, imamo 43 nacionalnih nezavisnih e, udruženja za potrošače kao članove i želimo promicati interese potrošača e, pred europskim donositeljima odluke kako bi zastupali interese, posebice kada se radi o stvarima vezanim uz prehranu. I zbog toga smatramo da potrošači imaju pravo znati odakle dolazi, dolaze prehrambeni proizvodi koji kupuju. Pitanje označavanja sam po sebi nije uopće nova tema za BRK jer mi već mnogo godina se time bavimo, a 2012. godine smo naručili anketu e, koja se provela u četiri države, u Francuskoj, Austriji, Švedskoj i Poljskoj. To je anketa kako bismo mogli bolje vidjeti koji su zahtjevi potrošača što se tiče označavanja proizvoda i ta anketa je pokazala sljedeće u prosjeku. 70% potrošača žele znati porijeklo eh, premenih proizvoda koje kupuju, to je za njih važan faktor. Interes je najsnažniji kada se radi o mesu, dakle tu imamo 90% potrošača koji žele znati porijeklo mesa koje kupuju, bilo da se radi o mesu kao takvom ili o prerađenom mesu, a zatim imate ribe, svježe voće i povrće, za koje već znamo e, porijeklo. I zatim imate i mliječne i mljekarske proizvode i tu imate isto tako više od 80% potrošača koji su se izjasnili da žele znati porijeklo tih proizvoda. Još nešto što naša anketa pokazala je to da potrošači žele znati zemlju porijekla, pa čak i regiju, točnu regiju iz koje dolazi, hrana. A oznaka Europska unija, ne Europska unija e, je zadovoljavajuća samo za e, tek 10% e, potrošača koje smo ispitali. I zatim zadnja točka koju smo saznali je to da e, trenutno oznake ne daju potrošačima one informacije koje oni žele. Dakle, oni žele znati gdje je mjesto gdje se e, prehrambeni proizvod preradio, a isto tako i odakle dolaze osnovni sastojci. Nakon te ankete smo onda proveli jednu kampanju između 2014. i 2016. godine što se tiče mesa, svježeg mesa, ali prerađenog mesa. I u ovom domu smo dobili pozitivan odgovor na to jer je Europski parlament dva puta sa velikom većinom glasao za rezolaciju s kojom se tražilo obavezno označavanje mesa, dakle svježeg mesa što je sada već e, takvo, ali i mesa kada je sastojak u prerađenim proizvodima. No, nažalost, e, na Europskoj razini nije došlo danih akcija nakon toga i mi sa velikim pažnjom pratimo sad različite nacionalne mjere koje je jedan niz država članica usvojio, među njima je Francuska o kojoj ću sada govoriti. Nekoliko riječi, dakle, kao prvo što se tiče francuskih mjera, tu se radi o dekretu koji je u kolovozu 2016. godine usvojen i koji je na snazi od siječnja 2017. godine i sa tim dekretom se proizvođači i prerađivači obvezuju da kažu e, koje je porijeklo mesa u prerađenoj hrani, ako je mesa više od 8% u tom proizvodu, dakle radi se e, o gotovim jelima, o sosevima i tako dalje. Dekret također nalaže proizvođačima da kaže odakle je mlijeko, ali i odakle dolazi mlijeko koje se koristi u mljekarskim proizvodima ako ga ima više od 50% u proizvodu. Tu se prije svega radi o jogurtima, sirevima, eh, vrhnju i tako dalje. Što se tiče mesa, tu treba naznačiti zemlju rođenja, uzgoja i klanja, a ako se te etape odvijaju u različitim državama, onda mogu isto tako reći samo Europska unija, ne Europska unija ili kombinacija tu dvoje. I slično je što se tiče mlijeka kada se koristi kao sastojak, dakle treba eh, naznačiti zemlju mužnje i pakiranja i tu dakle također se mora to dvoje uvijek navesti i postoji jedno rješenje su tako e, ako se to odvija u različitim državama članicama ili ako se radi o kombinaciji država članica i ne država članica. To je jedna mjera koja će se do kraja godine primjenjivati, a nakon toga će Francuska Europska komisija podnijeti izvješće o mjerama i o tome kako je to utjecalo na proizvođače i na potrošače. Postoji i klauzula o uzajamnom priznavanju koja predviđa da se te mjere odnose samo na proizvođače koji proizvode svoje proizvode, svoje na francuskom teritoriju. Treba vidjeti dakle je li došlo tu do pozitivnog učinka na potrošače i to smo mi htjeli istražiti. Imali smo dvije ankete. Prvu anketu smo proveli 2016. godine, drugu 2018. godine. Prvu smo zapravo napravili prije nego što je Francuska usvojila te mjere. Imali smo 244 praćenih proizvoda koje sastoje meso, dakle gotova jela prije svega. I konstatirali smo tada da ne možemo se osloniti na dobru volju industrijskih proizvođača kako bi potrošačima prušili više transparentnosti što se tiče oznake proizvoda, to je smesa u ovom slučaju. Zatim smo tijekom ove godine proveli drugu, drugu anketu, tu smo imali 269 proizvoda, od toga 53 mljekarskih proizvoda, a od toga 216 prađenih proizvoda sa mesom. I tu smo htjeli vidjeti kakva je bila evaluacija tih proizvoda, ali isto tako smo htjeli vidjeti što se dogodilo sa onim referentnim proizvodima koje smo istražili već prije od 2016. godine, što smo uspostavili. Ako pogledamo kakva je oznaka porijekla prema nekoj, nekom, e, nekoj vrsti sastojka, onda vidimo da što se mljekarskih proizvoda imamo jako dobar napredak, jer 89% proizvoda koje smo analizirali e, navode porijeklo na razini država. To je ono što zapravo i potrošači žele. A Europska unija, ne Europska unija, tu oznaku se koristi više za meso, prije svega kada se radi o svinjetini i o peradi a samo 3% proizvoda nisu u prosjeku imali nikakvu oznaku porijekla, ali nismo znali radi li se tu o prekršaju ili se radi tu jednostavno o proizvodu koji je e, napravljen izvan teritorija Francuske. Ako uđemo u detaljnu analizu ako gledamo koje su oznake porijekla prema kategorijama proizvoda, dakle mesnih ili mliječnih proizvoda, proizvoda, tu vidimo da za mliječne proizvode većina proizvoda navode na razini države oznaku osim sira i maslaca. A što se tiče mesnih proizvoda, tu je slika malo više fragmentirana jer imamo pola oznaka na razini država, a pola oznaka e, po tipu Europska unija, ne Europska unija. E, osim sendviča i salata gdje imamo više, salata gdje imamo više e, dakle, oznake Europska unija, ne Europska unija. Ako gledamo sada kako izgleda razvoj označavanja porijekla između 2016 i 2018 godine, ako se zatočimo na proizvode na temelju mesa, onda možemo konstatirati još jednom da je učinak francuskih mjera bio jako povoljan, jako pozitivan kada se radi o transparentnosti e, porijekla mesa. Ako pogledamo one proizvode koji 2016. godine nisu imali nikakvu oznaku porijekla, sada vidimo da samo 7% tih proizvoda i dalje nemaju tu oznaku, a za ostale imamo ili oznaku Europske unije ili ne unije, a čak za trećinu tih proizvoda imamo oznaku u smislu države. Isto to što se tiče onih proizvoda koji su 2016. godine imali oznaku Europska unija, ne Europska unija, tu vidimo da 26% tih proizvoda se imaju precizniju oznaku u smislu države porijekla i to je upravo ono što potrošači i zahtijevaju. Što smo naučili iz tih anketa? Kao prvo da su francuske mjere doista na značajan način i pozitivno djelovale na e, informiranje potrošača vezano uz porijeklo e, proizvoda, prije svega onih koji se tiču mesa. Vidimo da tu je on porast od 25%, jer e, oni proizvodi koji 2016. godine nisu imali nikakvu oznaku ili jako nespecifičnu oznaku, sada daju oznaku u smislu same države odakle dolazi meso, a ono što je zanimljivo u tanketi je to što smo pokušali usporediti e, ima li možda nekih tehničkih prepreka zbog čega proizvođači ne mogu dati informacije potrošačima i zapravo smo vidjeli da se tu doista radi o politici poduzeća koja je usredotočena na transparentnost i stoga ne možemo reći da za neke kategorije proizvoda je jednostavno nemoguće navesti porijeklo proizvoda, nego jednostavno proizvođači moraju imati dobru volju za to. I zadnji zaključak bio taj da se informacija o porijeklu daje na mnogo vidljiviji način ako se može koristiti u marketinške svrhe. Dakle, konstatirali smo također da za jednu tičinu onih proizvoda koji e, primjerice stavljaju na logo Europska unija, ne Europska unija, da s druge strane to jako više naglašavaju na prednjoj strani proizvoda e, ako se radi o proizvodima koji su e, proizvedeni u Francuskoj. Dakle, želi se vrijednost dodatno dati tome što se je jedna etapa u proizvodnji odvijela na francuskom teritoriju. Koje su preporuke bk o označavanju porijekla? Mi e, vidimo da je potražnja potrošača dalje jako visoka kada se radi o tome da traže oznake za proizvode koje koriste prije svega e, kada se radi o mesu i mlijeku koje se koriste u prerađenim proizvodima. Također vidimo da ono što kaže članak 26. E, treći uredbe o informacijama o hrani za potrošače nisu dovoljne da bi trebali imati jedan obavezni sustav, o tome ćemo sada i raspravljati, želimo jednu europsku raspravu o tome i nadamo se da će ova različita izvješća koje će države članice podnijeti, e, koje su provale te eksperimentalne mjere, da će ponovno pokrenuti raspravu o tome na temelju činjenica, na temelju brojki. I evo, bilo mi je drago bilo i hvala vam i rado ću odgovoriti na bilo kakva pitanja koje imate ekspertom za čekave prezentacije. Zahvaljujem našim stručnjacima na ovim zanimljivim e, izlaganjima. Kao i obično vjerujem da će biti nadopuna. Sada ćemo postavljati pitanja. I pokušat ćemo gospodin Paloidi Di Castro. Dvije minute. Grazie. Hvala gospodine predsjedniče i hvala svim našim eh, gostima, stručnjacima. Čuli smo vrlo zanimljiva izlaganja i ja bih samo istaknuo kako nakon eh, niza pokusa koje smo proveli u Europi, evo ako se dobro sjećam, ukupno osam zemalja je provelo mm, i uvelo nacionalne zakone kojima se određuje obveza označavanja zemlje porijekla, pa evo nakon svega toga mislim da svakako moramo revidirati ovu direktivu koja je izvor tog prava. Mark Tarabella je sada izašao, ali on je u prethodnom sazivu izradio mišljenje za odboru za poljoprivredu i to je onda preraslo upravo u ovaj glavni zakon o označavanje. Dakle, on je predložio obvezno označavanje zemlje porijekla za sve sastojke, za sve hrane i naravno i e, naznačavanje i glavnog sastojka, odnosno njegovog porijekla. Poche settimane fa, e, e. Povjerenik Andriukaitis je iznio svoj prijedlog prije nekoliko tjedana i tu priznajem da su stvareni koraci napred, ali e, obveza označavanja samo kada e, se radi o određenoj zemlji ne može nikako biti prigoda za ponovno razmatranje tog akta i za pretvaranje ovog zakona koji potrošači u nizu europskih zemalja, a i mi ovdje smo tražili i to u više navrata i u Europskom parlamentu. Dakle, mislim da sada trebamo ponovno preuzeti tu zadaću na sebe i zatražiti to od komisije. Hvala, zastupnica Aguilera. Gracias, presidente. Zastupnica Aguilera, hvala. Zahvaljujem se izlagačima i onima koji su predstavili različite inicijative. Ono što sam uočila Što se tiče naznake e, zemlje podrijetla, smatram da je to informacija koja je važna za potrošača, ali ako se dodatno to e, pretpostavlja ono što je rekao e, Moncalbo, da to ima pozitivne učinke na proizvodnju, to je posebno dobro. Dakle, 25% je kod je poboljšana prodaja mliječnih proizvoda. Mislim da je to dobar rezultat. Ako stočari imaju koristi od toga i ako cije, e, se povećava cijena, ako se kroz to dakle dođe do takvih rezultata, onda je to od velikog interesa i meni se čini da je važno ono što je rekao gospodin Moncalvo ja sam za oznaku podrijetla. Jedna stvar, međutim, koja mi pričinjava, e, koja me brine, gospođa PH također je o tome govorila, e, dakle, sa e, iskustvom Francuske. To na neki način djeluje kao protekcionizam, dakle, transparentnost to je krasno, što je također vrlo važno za potrošače, međutim, podrijetlo ne znači kako se proizvodi, je li e, se dobro skrbi o životinji, to može biti da je e, proizvodnja koja se odvija u blizini, međutim ono što me brine jest da se radi o dvosjeklom maču. Smatram da je dobro ako to zaista dovodi do toga da e, poljoprivrednici imaju bolje prihode, ali se bojim da je to ipak e, se time podupire protekcionizam i o tome bih željela rado govoriti. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja ću se nastaviti na tu logiku onoga što je spomenula Pano Paolo i gospođa Gljera. Kao prvo zahvaljujem tim govornicima i vidimo da kroz tri opisa iskustva da se jasno vidi da postoji potreba da se revidira zakonodavstvo. Mi to znamo ovdje u Europskom parlamentu zato što smo to već i snažno zatražili. I stoga imam nekoliko pitanja upućena komisija, a zatim nekoliko pitanja upućena govornicima kao prvo. Dakle, postoji li neka evaluacija koju komisija provodi što se tiče tih mjera koje su usvojene na nacionalnoj razini? Bilo bi za nas to važno za budući rad. Što se tiče izlaganja, vrlo kratko, što se tiče preciznih pitanja, što se tiče nacionalnog označavanja e, i oznake porijekla, slažem se sa Klarom. Mislim da to nije dovoljno, da bi trebali otvoriti raspravu, naravno o oznakama, ali isto tako i o tome odakle dolaze sastojci. I to vidimo i u našem kolektivnom radu. I drugo pitanje koje vam želim postaviti je li došlo do dodatnog troška za opskrbljivače prehrambenih proizvoda u opskrbnom lancu. I kao zadnje, označavanje je li snažno utjecalo na opskrbu e, onih koji stavljaju prehrambene proizvode na tržište. Dakle, jesu li pokušali odvojiti e, te proizvode po porijeklu? I na kraju, gospodine predsjedniče, to označavanje. Je li došlo do trgovačkih razmjena na jedinstvenom tržištu zbog toga ili između Europske unije i država članica izvan Europske unije? Evo, to bih rado čuo od vas i bit će mi tako čuditi odgovor vezan uz iskustva. Mam. Sì, grazie Presidente. Hvala. Želim se nadovezati na ono što je rekao kolega Di Castro. Mislim da bi bilo svakako korisno razmisliti o mogućnosti uvođenja preciznijih europskih propisa kada je riječ o označavanju porijekla proizvoda jer to je nešto što se tiče i našeg unutarnjeg tržišta u Europi. Imam dva pitanja za naše goste. Kao što znamo iz svijeta prehrane, kada potrošače pitamo što oni žele ili ne žele, ne govore uvijek istinu. Postoje neka istraživanja, odnosno ankete u kojima se potrošače pitalo jesu li doista provjerili što piše recimo na tetrapaku mlijeka recimo zaostavljali su potrošače pred supermarketom i pitali su ih e, vi kada ste uzeli mlijeko ili jogurt sa police jeste li pogledali što piše na njemu ili ne. Mislim da e, takva istraživanja ipak daju malo drugačije rezultate. I jedno pitanje o kontroli, jer naravno sve će ovo funkcionirati samo uz odgovarajuću kontrolu. Dakle, u ove tri zemlje postoji li jedan sustav nadzora i kontrole i kako on funkcionira? Gospodin Vajc, imam više pitanja dakle što se tiče Finskoj, kako je bila reakcija gastronoma ili mušterija koji su vidjeli tu oznaku podrijetla, to zatim pitanje Italiji, e, rekli ste da su cijene mlijeka povećale se za 25%, ali e, e, pretpostavljam da i cijena krajnjih proizvoda nije porasla i od samo 6% pomuženog mlijeka zapravo dolazi u trgovine kao mlijeko sa 90% kada se radi o 90% hrane za e, svinja koje e, se zapravo hrane uvezenom e, hranom iz SAD-a ili Brazila smatrate li da je to meso onda proizvedeno u određenoj zemlji Hvala ovo je zapravo revolucija što se tiče Europske unije. Ovdje govorimo o e, više označavanja e, hrane, pričemu se da informacija o, zemlji s koje e, dolazi. U europskom idealu radi se o europskoj hrani. Mi ne bismo trebali biti zabrinuti za različite države članice jer će one za neko vrijeme nestati. No, izabrani predstavnici naroda nasuprot komisiji, tu je a tu izabrani predstavnici smo mi ovdje i e, e, dakle poljoprivrednici nam kažu mi e, morate nam pomoći imamo jako loše, loše cijene vidite koliko se hrane uvozi dok druge dakle izabrani predstavnici zapravo se prkose cijelom idealu Europske unije. Uvijek smo bili zabrinuti u Velikoj Britaniji. Mi bismo željeli naglasiti da je ovo dobro jer je to britansko, ali nam se to ne dopušta zbog novih pravila. Dakle, moramo izabrati, primijeniti novi sustav koji se zove crveni traktor koji prisiljava potrošače da se prihvate određene standarde, također supermarkete supermarketi su ti koji također moraju prihvaćati nove standarde. To je način kako smo e, zapravo zaobišli e, cijelu stvar. Postoje tri vrste potrošača. Prvo koji, e, koji kupuju zbog cijene i to je jedina, jedina kategorija koju, za koju se brine. Drugo, oni bi naravno rado kupovali vlastite proizvode, ali e, ne mogu uvijek e, raditi tako, a onda su tu i koji kupuju zbog različitih drugih razloga, ako se radi recimo o organskoj hrani, ono što će se dogoditi da ćemo e, vidjeti jedan pomak od cijena prema, prema drugim kategorijama. Hvala vam lijepa. Hvala gospođa Gošenska, hvala svim našim gostima na njihovim izlaganjima. Ja bih htjela samo postaviti jedno pitanje o čemu se često govori u Poljskoj, odnosno njemački krumpir se u Poljskoj prodaje kao da je proizveden u Poljskoj. I na izgled je sve u redu jer su krumpiri oprani i sortirani u Poljskoj, tako da se smatra da se može reći da je proizvedeno u Poljskoj. To zavarava potrošače i zapravo tek vrlo sitnim slovima na e, balaži stoji da je zemlja porijekla Njemačka. Mislim da trebamo propise učiniti jasnijima, odnosno trebamo onemogućiti proizvođačima i e, prehrambenim e, poduzećima da manipuliraju potrošačima. hvala, ne vidim da se itko drugi javlja za riječ. Evo u tom slučaju zamolit ću naše govornike da odgovore na vaša pitanja. Evo, molim vas u redu slijedu kojem ste održali izlaganja. U redu. Pa ja ću pokušati se osvrnuti na sva postavljena pitanja. Na početku, evo, ocjena komisije o učinkovitosti provedbenih zakona. Pa, e, barem u slučaju Italije, zakon kojim se propisuje označavanje porijekla mlijeka i e, također proizvoda koji su mliječne prerađevine je stupio na snagu u travnju 2017. godine i prema postupku predviđena je e, e, revizija nakon dvije godine kao što je predviđeno i uredbom 1169. E, U ovom slučaju komisija još uvijek nije razmotrila učinke talijanskog zakona, a talijansko ministarstvo i tijela koja su nadležna za inspekcije na tržištu upravo provode svoja istraživanja. Recimo, podaci o porastu cijene mlijeka, bilo otkupne cijene mlijeka, bilo potrošne cijene mlijeka, e, je e, podatak koji proizlazi upravo iz zaključaka e, Ministarstva poljoprivrede. Postoji jedno posebno tijelo ministarstva iz MEA koje se bavi provjerom cijena i to je tijelo sa poduzećem Nilsen provelo istraživanje tržišta početkom godine i zahvaljujući tome saznali smo taj podatak od 0,6 5% porasta potrošačke cijene mlijeka e, od početka godine. Također, e, niti drugi e, proizvodi nisu zabilježili veći porast porast cijena i ovaj porast otkupne cijene koji je uslijedio nakon snažne krize mljekarske industrije u Italiji i u drugim zemljama je uspio popraviti situaciju i dalje um, održava situaciju vrlo povoljnom iako već postoje naznake popuštanja na europskoj razini. Kada je riječ e, o e, obveznom, odnosno nužnom i nedovoljnom e, označavanju zemlje porijekla. Dakle, to je jedna neutralna informacija koja omogućuje potrošačima da izaberu, odnosno to nije navođenje potrošača da izaberu proizvod koji je iz njihove zemlje, nego je riječ o neutralnoj informaciji koja omogućuje informirano odlučivanje. Naravno, sigurno će postojati potrošači koji će dati prednost proizvodima iz vlastite zemlje, ali prema podacima na tržištu vidimo da se ne ponašaju svi pod navodnicima nacionalistički, ali zapravo ovako označavanje je svakako važna informacija. Osim toga, potrošači traže još i više, odnosno traže još više podataka o tome E, recimo koje e, su razine održivosti zaštite životinja i također zaštite e, dostojanstva radnika koje postoje u našim poljoprivrednim poduzećima, a dakle navođenje zemlje porijekla na ambalaži omogućuje potrošačima da e, prepoznaju također e, i e, zakonske propise koji se poljoprivrednici moraju pridržavati. Ono što mene brine jest dobrovoljno označavanje, recimo poput one oznake u obliku semafora koja se primjenjuje gotovo svim engleskim supermarketima ili novi francuski sustav kojim se ne daje neutralna informacija nego putem e, ovih različitih boja na semaforu navodi se potrošače e, na izabir jednog ili drugog proizvoda, dakle to više nije neutralna informacija nego je jedno gurkanje potrošača u određenom smjeru. I još jedna napomena o kontroli nadzoru, što je ključ u Italiji. Sva tijela za provedbu zakona provjeravaju ove oznake o zemlji porijekla, a to čini i ministarstvo kroz svoje tijelo za suzbijanje prijevara. No, svakako, to se ne tiče samo obaveznog označavanja zemlje porijekla, nego i svojih mogućih prijevara u poljoprivredno-prehrambenom lancu. Hvala. A, izvolite. Dalje. Hvala gospodine predsjedniče. Čuli smo mnogo zanimljivih e, pitanja. Ja ću nastojati odgovoriti na sva. Gospodine Castro, potpuno se slažem e, s vama. U Finskoj mi čvrsto vjerujemo u to da trebamo imati jednaka pravila u Europskoj uniji i naznačivanje zemlje porijekla je nešto što potrošači traže i što nama treba i ako to uspijemo ostvariti u svim eh, zemljama članicama Europske unije onda ćemo biti u daleko boljoj situaciji nego sada gdje se provode razni pokusi u raznim zemljama. Gospođa Garcia je postavila zanimljivo pitanje o proizvodnim sustavima, odnosno bez obzira na to poznajemo li zemlju porijekla za eh, određeni eh, prehrambeni proizvod, ne znamo ništa o načinu proizvodnje. To je možda istina, ali znamo da te informacije postoje i zapravo je e, samo pitanje toga da se zatraže od poduzeća objavljivanje tih informacija. E, Zatim, kada je riječ o različitim e, sustavima proizvodnje, nemamo načina da saznamo koji su sustavi proizvodnje u svim zemljama članicama i mislim da bi to proizvalo administrativno opterećenje kada smo, bismo da počeli tražiti te informacije. E, kada je riječ e, o daljim propisima, mislim da imamo dobre sustave koji se primjenjuju, koji nisu obavezni, ali svejedno se može odabrati pruženje tih informacija. Recimo u Danskoj imate e, također dobar e, sustav e, zaštite životinja i tamo odmah na oznakama na prehrambenih proizvodima možete vidjeti koliko su te životinje zaštićene. Zatim pitanje gospodina Dorfmana o sustavima nadzora i kontrole, odnosno postoji li doista način provjere Mm, postoji li oznaka o zemlji porijekla na proizvodu? Pa e, to je doista važno pitanje. Ja sam inače bio inspektor prehrambenih proizvoda. Evo, e, ako e, imamo paneuropske propise o označavanju zemlje porijekla, onda će ti propisi biti poznati svim potrošačima. A oni su u najboljoj situaciji da vide je li došlo do povrede tih propisa, tako da inspekcija može brzo intervenirati, a to se već i događa u Finskoj sa mljekarskim i mesnim proizvodima. E, gospodin Njemačke također je postavio zanimljivo pitanje, odnosno ako je svinja finska, je li e, uzgojena na brazilskoj soji? E, da, naravno da je svinja finska ili njemačka i tako dalje, možemo pobjeći od činjenice da će se svinje različito prehranjivati, ali imamo također i velike razlike u proizvodnim sustavima i unutar zemlje, između zemalja i moja posljednja slika na slajdu je bila upravo stražnjica e, svinje sa repićem i to je posljednja zemlja zapravo gdje imamo još uvijek sa ovako vinutim repićem i to je nešto čime se trebamo ponositi, no ipak ne možemo reći da je jedna svinja bolja od druge. Thank you um, Hvala. Kao prvo želim reagirati na ono što je rekao gospodin De Castro. I također i mi iz Europske udruge potrošača bismo podržali europska pravila o označavanju jer bi to pružilo jednake informacije svim europskim potrošačima, tako da to svakako podržavamo i nadam se da će to biti jedan od prioriteta u sljedećem savezu, e, sazivu. <laughs> Kada je riječ o sljedećem putanju, pitanju, odnosno o tome je li to protekcionistička mjera, naravno da to nije protekcionistička mjera, nego se želi pružiti potrošačima činjenična informacija o tome odakle dolazi prehrambeni proizvod. Nisam ništa rekla o proizvodnim sustavima u svom izlaganju, ali ono što jesam rekla jest e, da prema nekim e, subjektima e, označavanje se koristi kao marketinško sredstvo i to im najviše odgovara kada je hrana proizvedena na domaćem terenu, no kada je riječ o podizanju svijesti potrošača, ipak subjekti trebaju pružiti tu informaciju bez obzira na to odakle dolazi hrana kako bi potrošači mogli donijeti informiranu odluku i odlučiti hoće li izabrati proizvod koji je proizveden u njihovoj zemlji ili će kupiti hranu iz neke druge zemlje jer je ona poznata jer uživa e, visoku reputaciju. Dakle, potrošači trebaju imati na raspolaganju sve informacije koje će im omogućiti takav odabir. Zatim, pitanje gospodina Dorfmana o nepovezanosti onoga što potrošači govore i čine. Pa mislim da je provedeno niz anketa koje stalno pokazaju da potrošači doista žele imati na raspolaganju te podatke i također je i Europska komisija provela takva istraživanja kao i Eurobarometar i u istraživanju o označavanju zemlje porijekla mrijeka 83% potrošača je izjavilo da bi bilo spremno potrošiti čak i nešto više kako bi raspolagalo tom informacijom. Dakle, barem neki potrošači su spremni platiti za takvu informaciju. To bi se moglo onda iskoristiti kao sredstvo za procjenu potražnje. To je e, važno za potrošače, dakle oni žele znati što više o tome odakle hrana dolazi. Hvala lijepa. To nas e, dovodi do kraja prvog panela i do kraja prvog niza predavanja i kruga pitanja i odgovora. Hvala vam lijepa. Dakle, zamolit ćemo sada druge stručnjake da nam se pridruže ovdje za predsjedničkim stolom. sada ću predati riječ gospođi Valean, predsjednici odbora za okoliš, koja će predsjedavati sljedećim panelom. U međuvremenu pozivamo naše stručnjake da nam se pridruže za predsjedničkim stolom. Thank uh, Hvala vam lijepa, gospodine Sikerski, na tome što ste predsjedavali prvim panelom e, i što ste organizirali ovo zajedničko saslušanje odbora Agri i Envi. Ja imam čas predsjedavati drugim panelom koji će se baviti sektorskim pristupom o označavanju zemlje porijekla na hrani. Pitanje označavanje hrane, naročito označavanja porijekla, je od ogromne važnosti za odbor za okoliš, ne zato što to potpada pod naše nadležnosti, nego i zato što je ono usko povezano sa sigurnošću hrane. Odgovornost prema europskim građanima, prema potrošačima i njihovom zdravlju je bitan aspekt kojim se odbor Envi bavi i za koje se zalaže. I također naš odbor e, izbliza prati način na koji se suočavamo sa problemima poput prijevare u vezi sa hranom, sigurnošću hrane i radom proizvodnog lanca. Rezolucije koje su usvojene na plenarnoj na inicijativu odbora Envi 2015. i 2016. godine o označavanju zemlje porijekla na e, mesnim prerađevinama i mesu i na obveznom označavanju zemlje porijekla za određene vrste hrane pokazuju da Europski parlament pokazuje vrlo veliko zanimanje za ova pitanja. U rezolucijama se zahtjeva donošenje daljnjih zakona kojima će se povesti računa o tome da velika većina potrošača želi znati što više o porijeklu i o kvaliteti njihove hrane. Sljedeći panel se bavi time Može li ovaj provedbeni akt iz 2018. godine konačno razjasniti pitanje obveznog ili dobrovoljnog označavanja zemlje porijekla na hrani i može li ponuditi transparentnost koju traže zabrinuti potrošači i istovremeno može li povesti računa i o posebnim potrebama i posebnostima subjekata koji djeluju u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. U tome će nam pomoći naši stručnjaci, gospođa Dorota Kozlovska. Dobrodošla upraviteljica za zakonodavstvo i e, sigurnost hrane u Poljskom e, savezu e, prehrambene industrije, zatim gospodin Dirk Jakovs, zamjenik glavnog direktora iz organizacije Food Drink Europe, gospodin Paolo Carra, predsjednik uprave Internacionalne rizi Italijanske agencije za rižu. Dobrodošli. Za kraj e, smo sačuvali i gledište Europske komisije. Tu je gospođa Aleksandra Nikola Kopulu. Načelnica ureda e, za informiranje o hrani i o sastavu hrane iz glavne uprave Sante koja će nam e, prikazati pozadinu upravo usvojenog provedbenog akta. Evo, hvala svima na dolasku i e, bit će na kraju predavanja vremena za pitanja i odgovora. A sada dajem riječ gospođi Kozlovskoj. Imate riječ na 10 minuta, najviše. Hvala vam. Hvala. Gospođo predsjednice, gospodine predsjedniče, dame i gospodo, hvala vam na ovom pozivu i na ovoj prilici da vam e, vam predstavim e, provedbeni akt 775 iz 2018. godine koji je nedavno e, stupio na snagu i e, prikazat ću gledište poljskih proizvođača. Mi u našoj organizaciji predstavljamo različite grane proizvodnje, dakle imamo prerađivače koji prerađuju hranu koja je namijenjena konačnim potrošačima, dakle to su proizvodi koji se mogu izravno prodavati u maloprodaji. E, rozporządzenie wykonawcze komisji... Provedbeni akt odnosi se na temeljni akt, a to je e, uredba 1169 iz 2011. godine o, o stavljanju na raspolaganje potrošačima informacija o hrani. Ova uredba donosi pravila o označavanju glavnog e, sastojka i također je najbitnije pridržati se članka 26. točka 3. ove uredbe. Imamo međutim e, različite slučajeve tumačenja, odnosno e, gdje se time što se ispušta oznaka porijekla potrošač može navesti na pogrešan zaključak. Dakle, kako bi proizvođači u prvoj fazi mogli provesti ovu uredbu, morat će kao prvo analizirati svoje proizvode i razmotriti koji su to glavni sastojci tih proizvoda i to se odnosi na proizvode koji donose oznaku porijekla. Tu imamo dvije moguće situacije. Dakle, s jedne strane imamo deklaraciju o porijeklu koja je obvezna sukladno članku 26.2a ili imamo slučajeve gdje je takva deklaracija dobrovoljna i u sadašnjoj situaciji ti se propisi ne odnose na e, oznaku zemljopisnog porijekla ili na registrirane žigove. Koliko znamo, posebno zakonodavstvo će se na to odnositi i nakon daljnjih e, istraživanja tržišta komisija će o tome odlučiti, ako sam dobro shvatila. Dakle, sa stajališta poduzeća kako bi se e, primijenio taj propis, i sa stajališta inspekcija zemalja članica, govorim sada o situaciji u Poljskoj, bilo bi od ključne važnosti shvatiti koja je definicija glavnog sastojka. Evo je ove definicija iz uredbe 1169 iz 2011. godine. Ta se definicija sastoji od dva dijela. Tumačenja koja se primjenjuju na određeni proizvod govore, odnosno odnose na one proizvode za koje se mora navesti zemlja porijekla, a naravno glavni sastojak znači sastojak koji čini više od 50% proizvoda. No, što je tu problematično? Problematično je to što je to otvoreno za različita tumačenja. No, uredba će se primjenjivati bez obzira na to kako se navodi zemlja porijekla, dakle to može biti i slikom e, ili e, Mm, rečenicom ili simbolima i slično. I to se može odnositi ili na određeno mjesto ili na zemljopisno područje. Ono što je važno za proizvođače hrane, za poduzeća, dakle one koje izrađuju hranu iz različitih sastojaka, to se ne primjenjuje u slučaju da zemljopisni pojmovi sadržavaju običajna ili generička imena zemljopisnih mjesta, ali E, zapravo to nije naznaka zemlje porijekla ili mjesta porijekla. To dovodi do zabune na tržištu. Naime, mnogi proizvodi koji imaju takve zemljopisne nazive, koji se odnose na mjesto proizvodnje ili način proizvodnje proizvoda zapravo e, se ne odnose na e, čitavo porijeklo proizvoda. Recimo u, u Poljskoj je popularan mađarski gulaš, međutim to ne znači da on dolazi iz e, Mađarske, nego je pripremljen na mađarski način, odnosno sadrži e, mnogo paprike ili e, umak holandez i to zapravo podrazumijeva način pripreme, odnosno da taj umak sadrži maslac i to je onda važno razlikovati. Ako sada razmotrimo očekivanja prerađivača hrane u vezi sa ovom uredbom, pa e, naravno svaku takvu uredbu Europske unije prate određena očekivanja. Prerađivači hrane žele da uredba bude jasna i da ju je mogući provesti, odnosno da je subjekti u prehrambenom proizvodnom lancu mogu lako provesti također treba suziti prostor za razna tumačenja i naravno e, treba uskladiti propise na europskoj razini kada je riječ e, o označavanju porijekla glavnog sastojka. Dakle, to se treba odnositi na sve članice. Dakle, to također se poklapa i sa očekivanjima potrošača. Osim toga, mnoge različite zemlje osmišljavaju vlastita pravila kada je riječ o označavanju porijekla i to bi moglo dovesti do pravne nesigurnosti za poduzeća i e, zapravo ti nacionalni propisi poduzećima nisu poznati, e, oni podrazumijevaju također različite zahtjeve i upute e, su e, na različitim jezicima, ali zapravo e, nije jasno provodi li se to, je li to na snazi i tako dalje. Dakle, pravna situacija nije jasna i također po izvođačima nije jasno postoji li uzajamno priznavanje propisa između zemalja. Osim toga postoje raznoliki kriteriji E, kada je riječ o različitim zakonima, neki trgovački lanci ili drugi subjekti na tržištu koriste se lokalnim propisima kako bi osmislili svoja vlastita neformalna pravila. I taj problem se pojavljuje na različitim tržištima unutar Europske unije gdje imamo različite zemlje koje primjenjuju različite kriterije. No, da vidimo koje su prednosti ove uredbe koja je tek objavljena. Dakle, ona će se primjenjivati u svim zemljama članicama, dakle time bi se mogla ostvariti određena e, usklađenost na europskoj razini. Ona također e, predviđa fleksibilnost e, u tome kako se naznačuje zemlja porijekla za glavni sastojak i to je zapravo dosta iscrpan popis onoga čega se proizvođači moraju pridržavati. Dakle, oni će morati onda staviti e, određene zalihe hrane na tržište prije stupanja na snage uredbu kako bi izbjegli gubitak, no e, tu je e, također i negativna strana uredbe, odnosno mogućnost različitih tumačenja i također definicija samog glavnog sastojka, kao što smo i vidjeli prije. Osim toga, od poduzeća se očekuje uvođenje određenih izmjena, jer neće svi e, subjekti podlijegati tome, nego samo određeni. Dakle, e, poduzeća će morati uvesti određene promjene u svoje poslovanje uslijed ove nove uredbe i to će utjecati na cjelokupno poslovanje, dakle na nabavu sirovina, na e, količine i također morat će se prilagoditi i različitim sirovinama koje nabavljaju iz različitih izvora. Također, e, treba će prikupiti konkretne informacije o tome odakle dolazi hrana. Zatim, e, tu imamo i odredbe koje se odnose na skladištenje sirovina, različite sustave identifikacija i e, praćenja i sljedivosti kada je riječ o porijeklu sirovina. i unutar samih poduzeća morat će se provoditi provjere kako bi se e, u čitavom e, proizvodnom procesu osiguralo odgovarajuće označavanje. Zbog toga je e, važno ovo prirazno razdoblje do travnja 2020. godine. Jedan od najvećih strahova poduzeća je zapravo vrlo velik prostor za različita tumačenja uredbe, kao što sam već spomenula, dakle to se odnosi na definiciju glavnog sastojka. Vidimo da postoje različita tumačenja na nacionalnoj razini, ali i između subjekata u prehrambenoj industriji, ali također i između različitih inspekcija. Dakle, možda će se inspekcije provoditi na različite načine. U Poljskoj imamo e, različita inspekcijska tijela i različite inspektore. I imamo također i razlike u tumačenju između različitih e, subjekata i e, inspekcija i to je vrlo ozbiljan problem jer bi to moglo imati za posljedicu i kazne za poduzeća, a također i podrazumijevati troškove zbog potrebe da se oznake izmijene i tako dalje. Zbog toga poduzeća moraju raspolagati jednim jedinstvenim i jasnim tumačenjem propisa. Zbog toga bi komisija trebala objaviti smjernice ili upute koje bi navele praktične primjere za provedbu određenih odredaba i to bi se moralo odnositi i na temeljne propise i na konkretne proizvode. Bilo bi e, dobro kada te upute ne bi samo sadržavale opise, nego i konkretne primjere i također često postavljena pitanja. Vrlo često subjekti imaju također i vrlo tehničkih pitanja kada je riječ o provedbi i takve upute bi smanjile mogućnost različitih tumačenja od strane subjekata i e, ostalih koji sudjeluju u poljoprivrednoj prehrambenoj industriji i, prisutni su na tržištu. Evo na kraju mi e, podržavamo ovu provedbenu uredbu koja ima i prednosti ali i nedostatke, no ona ipak e, povlači za sobom veliku nesigurnost kada je riječ o pravnoj sigurnosti. Dakle, treba nam usklađeni pristup u Europskoj uniji kada je riječ o pružanju podataka o porijeklu hrane. Također moramo prilagoditi i nacionalne zakone koji su eventualno uvedeni u međuvremenu. Hvala, sada bih pozvala gospodine Jakobsa da preuzme riječ. Hvala vam gospodine predsjednice, hvala vam uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Dok eh, se uspostavlja moja prezentacija, htio sam vam sam zahvaliti što ste pokrenuli ovu raspravu o označivanju eh, podjekla ja sam Dirki Jakobs, ja dolazim iz organizacije Food Drink Europe. Imamo tri različite vrste članova, imamo 29 nacionalnih federacija, 27 sektorskih udruženja iz Europske unije, e, sve što se tiče sastojaka za proizvodnju pekarskih proizvoda, za pivo, za kavu i tako dalje, a zatim imamo i 21 poduzeće za vezu. Ako pogledamo europski e, sektor proizvodnje hrane i pića, onda vidimo da smo mi najveći taj sektor e, što se tiče dodane vrijednosti i zapošljavanja i Europska unija je zapravo najveći izvozitelj hrane na svijetu i mi smo jako ponosni na to. Mnogo od te hrane e, nalazi se na tržištu jedinstvenog tržišta Europske unije, a proizvodi tu se odnose na 90% ukupnog prometa u trgovini hrane i pića. A što se tiče e, trgovine unutar Europske unije, dakle između država članica, tu se zarađuje oko 250 milijardi eura godišnje, što znači isto tako da su prehrambeni lanci opskrbe vrlo integrirani, da su prekogranične prirode i da vidimo da se velik dio trgovine odnosi na trgovinu sirovina, posebice kada se radi o mliječnim ili mljekarskim proizvodima, u vrhnju i tako dalje. I mislim da je to važna informacija uzevši u obzir da slavimo 25. obljetnicu jedinstvog tržišta ove godine. 70% svega onoga što proizvode naši poljoprivrednici koristi se kao osnova za e, preradu hrane. Dakle, postoji velika međuobisnost između e, poljoprivrednika i prerađivača Europske unije. Ako pogledamo zakonodavni okvir, tu znamo da smo već dosta toga čuli, ali samo e, nas želim na to da vi ovdje u parlamentu, kako vijeće, tako i komisija, da ste već proširili zakonodavni okvir što se tiče označavanja e, proizvoda sa direktivom o označavanju hrane, gdje propise s kojima se želi zajamčiti da se potrošače ne zavarava. Postoji mnogo dobrovoljnih e, sustava i programa vezano uz oznaku porijekla ili oznaku sastojaka. Često se misli da industrija ne želi pružiti transparentnost i da je protiv označavanja porijekla, no to je krivo u potpunosti, jer e, poduzeća sve više sada koriste taj veći interes potrošača za time, to je već spomenuto, ali isto tako se moraju, mora se to uvijati u skladu sa tri preduvjeta. Dakle, mora postojati interes potrošača, to nije uvijek jako homogeno, zatim kao drugo mora postojati spremnost potrošača da plate, a potrošača kad, kad zanima ta informacija nisu spremni platiti za to i to mora biti operativno izvedivo a pritom imamo vrlo sofisticirane, složene lance opskrbe, primjerice u sektoru kave je to vrlo teško učiniti, ako ne i nemoguće. Na tržištu imamo mnogo dobrovoljnih programa, primjerice oznake zemljopisnog porijekla imaju jedan jednu veliku vrijednost e, za izvoz godišnje od 11,5 milijardi eura, što znači da postoji mnogo interesa e, da se s time promiče regionalna i tradicionalna proizvodnja, da se da dodatna vrijednost prerađivačkim metodama i da se promiče visoka kvaliteta E, proizvoda za hranu i piće Kao što sam rekao, mi smo najveći izvoznik na svijetu. Ako pogledate nacionalne mjere o obaveznom označavanju porijekla, sve je to krenulo sa Francuskom. E, to su sve trebali biti eksperimenti o po svom trajanju. Ako pogledate različite eksperimente, onda vidite da postoje razlike u tim eksperimentima što se tiče sadržaja, što se tiče vremenskog okvira i što se tiče toga hoće li na kraju razdoblja doći do izvješća ili ne, koji će predstaviti evaluacije. Ono što vidimo je da bi prve prva izvješća trebali dobiti krajem ove godine, što znači da sada trebamo vidjeti kakav je utjecaj toga ne samo potrošača, već tako i na poslovni sektor i na trgovinu. Ako pogledamo upravo taj utjecaj, onda možemo vidjeti da, iako se to smatra elementima, da se odmah osjeća osjećaj na poslovni sektor, da su poduzeća morala promijeniti svoje lance opskrbe, da su trebali promijeniti označavanje, promijeniti prijevoz kako bi se tome prilagodila. A izvidimo da iako postoje u mnogim od tih dekreta i klauzula u e, označavanju, E, priznavanju da to ne sprečava renacionalizaciju opske. Vidjeli smo se u Francuskoj da e, neki moraju uvoziti šunku kako bi proizvodili kuhanu šunku, dakle u sektoru e, suhomesnih proizvoda, dakle ne mogu se osloniti samo na proizvodnju šunke u Francuskoj. I oni sad imaju probleme. Naime, doživljavaju pritisak od velikih e, preprodavatelja koji traže da šunka dolazi samo iz Francuske. Što znači da vidimo da ima manje uvoza, evo 20% u nekim slučajevima u, uvozu, čak također 20% manje e, u profitabilnosti u, tim poduzećima. A to je isto tako što dolazi, do promjena u praksama koje se tiču opskrbljavanja, primjerice e, način na koji se prerađuje hrana se promijenila i način na koji se sklapaju ugovori. Isto tako nemojmo zaboraviti da imamo i možda manju učinkovitost što se tiče primjerice gospodarenja otpadom. Postoje i e, posljedice na trgovinu unutar Europske unije, što naravno dovodi do toga da imamo manje konkurentnu industriju, a rekao bih na kraju manje konkurentnu industriju opskrbe i zbog toga imamo više cijene sirovina, što bi moglo dovesti do toga da imamo na kraju više cijene za potrošače. I mislim da smo imali već jedan dio rasprave o tome. Dakle, maloprodajnik određuje maloprodajnu cijenu, a, a ne onaj koji prerađuje proizvod ili poljoprivrednik, što znači da ne znamo hoće li na kraju doći do povišenja u cijenama za potrošače, ali do toga može doći i s time se barem onda povećava taj pritisak na taj sustav. Utjecaj se više osjeća u malim i srednjim poduzećima, u poduzećima koje su u graničnim regijama i u poduzećima koje imaju manje, manju variabilnost u opskrbi sirovina. Prije nekoliko godina je Europska komisija napravila jedno izvješće o procjeni učinka i već smo vidjeli tu neke naznake tome. Primjerice kada se radi o mesu kao sastojku imamo 15 do 20% veću, um, od 15 do 20% do 50% veću operativan trošak uh, za to, a za mlijeko u mljekarskim uh, proizvodima više uh, povišenje od 45%. Sada vidimo utjecaj na tržištu. Primjerice vidimo da u izvozu e, mlijeka u Francusku iz Belgije, da je došlo nakon uvođenja francuskog e, dekreta do velike promjene. Naime, 17,7% e, smanjenja je se dogodilo prvih 12 mjeseci od kad je dekret uveden i to nije dakle ne, mala stvar. Govorio sam o mlijeku, ali čak i kada se radi o izvozu mlijeka u prahu u Francusku, mislim da izvoz je potpuno se nestao. Dakle, vidite koje su negativne posljedice tog nacionalnog pristupa koji je obavezan i kako se to može odraziti na trgovinu na jedinstvenom tržištu Europske unije. Isto i kada se radi o Njemačkoj, dakle o izvozima iz Njemačku u Francusku, tu mogu isto tako vam navesti i e, primjere iz Švedske, gdje imamo smanjenje u izvozu 30% iz Švedske u Francusku. Dakle, vidimo već prve posljedice toga u stvarnom životu na tržištu. A sada imamo još i neke pravne zabrinutosti, postupne zabrinutosti. Kao prvo imam uredbu FIK koja kaže da države moraju dokazati da postoji poveznica između kvalitete hrane i porijekla, a nijedna država to nije napravila. A isto tako treba pokazati i da to utječe na potrošače. Dakle, postavlja se pitanje je li ovo doista nešto što je interesu potrošača ili se tu radi o drugim ciljevima. A primjerice postoji jedan španjolski dekret koje izvješće nalaze da se te mjere rade kako bi se e, zaštitio njihov sektor. Dakle, može to zapravo cilj tih mjera protekcionizam. Zatim moramo vidjeti pošto li se vladavina prava. Neke države, primjerice Italija, ali i Rumunska, su usvojile zakonodavstvo, a da nisu o tome obavijestile Europsku uniju, što nije u skladu sa postupcima koje imamo na europskoj razini. Zatim postoji i internacionalni element u tome, zato što naši međunarodni partneri nisu jako zadovoljni. Kanada je recimo prošli tjedan najavila da misle pokrenuti slučaj protiv Italije u okviru VTO-a oko e, tjesenine, dekretu tjesenine. Dakle, to nije dobro niti što se tiče trgovinske vjerodostojnosti, a isto tako ti dekreti se moraju dostaviti i svjetskoj trgovinskoj organizaciji što se, sad nije dogodilo. A nije ni za nas vrlo lako zadržati pregled vezano s to eh, kakva je situacija u pitanju tih pojedinih dekreta. Dakle, mnogo je tu zabrinutosti i mnogo zbunjenosti. Već sam naveo e, studiju o procjeni učinka komisije koja čini se da je nije uzeta u obzir prilikom tih e, studija. Dakle, te element troška, ali i utjecaj na trgovinu i e, isto tako konkurentnost E, u globalnom smislu naših opskrbnih lanaca i uzeti u obzir. Zatim imamo naravno i e, označavanje porijekla osnovnog sastojka, tu neću mnogo toga reći o tome, samo da kažem da se slažem s kolegom, to je s kolegicom, dakle trebali bi imati harmonizirani pristup što se tiče tog označavanja osnovnog sastojka, ali onda smatramo i da će to dovesti do toga da će se povući ove nacionalne mjere. Dakle, ne možemo imati nacionalne i europske mjere istovremeno. To je nešto što je nepoželjno, što nije niti moguće provesti za poduzeća. A neke države koje su uvele nacionalne krete su se izrečito referirale na to da će ukloniti nacionalne dekrete ako se te mjere o označavanju porijekla osnovnog sastojka e, provedu u okviru jednog zakonog akta što se sada dogodilo i stoga smatramo da možemo očekivati da će se te mjere ukloniti. Isto tako postoji potreba za jasnoćom, to treba riješiti. Radimo i na e, jednom e, skupu smjernica za našu industriju da im olakšamo provedbu tih propisa. Na kraju želim reći da e, naši lanci opskrbe hranom se ne zaustavljaju na granicama naših država, nemamo niti jednu državu članicu u EU koja je samo dostatna, a kada se radi o hrani, dakle ovisimo jedne druge. Opskrbni lanci funkcioniraju sada na taj način da su učinkoviti, da su djelotvorni, da se što više izbjegava bacanje hrane i da pružaju održivost i pristupačnost proizvoda i to tijekom cijele godine. I ako želimo krenuti eh, tim putem nacionalnih mjera, onda ćemo izgubiti e, tu najvažniju stvar koju imamo u EU, a to je jedinstveno tržište. I na kraju krajeva neće nitko imati koristi od e, nacionalnih pristupa. Svi ćemo biti gubitnici i to je zapravo upravo i to. Dakle, ne igra gdje nitko ne može biti pobjednik. Trenutno imamo sveobuhvatni paket e, mjera zakonodavstva koji dovode do toga da, da se potrošače ne zavarava od zbunjujućih e, načina označivanja paketa. Gdje god postoji želja potrošača da plaće više, gdje god je to moguće provesti, onda je u redu za proizvođače da to i ostvare. Dakle, možda bismo trebali više promicati visoko kvalitetne proizvode Europske unije, to na dobrovoljnoj osnovi i zajedno raditi umjesto da se međusobno borimo. Hvala. A sada naš sljedeći govornik je gospodin Kara. Izvolite, imate 10 minuta. Buongiorno tutti. Eh. Dobar dan svima. Evo ako možemo samo prikazati moju prezentaciju. Buongiorno tutti, grazie dell'invito. Eh. Dobar dan svima, hvala na pozivu. Ja sam Paolo Carra, predsjednik uprave Talijanske agencije za rižu i želim vam zahvaliti na ovoj današnjoj prilici da govorim o talijanskoj i europskoj riži i to u svjetlu pitanja označavanja. Evo, ukratko, što je naša agencija za rižu? Riječ je o nacionalnoj javnoj agenciji koja je pod kapom ministarstva šumarstva i poljoprivrede i naš je zadatak štititi nacionalnu proizvodnju, ali i putem našeg istraživačkog centra iznalaziti rješenja za postizanje održive poljoprivrede. Dakle, mi se smatramo tijelom proizvodnog lanca jer u našoj upravi sjede i predstavnici proizvođača i prerađivača, a i ja sam osobno proizvođač riže u Italiji. Italija je po proizvodnji riže na prvom mjestu u Europskoj uniji, ima 52,2%, zatim sjede Španjolska, Portugal, Grčka, Francuska, Rumunjska, Bugarska i Mađarska. Ali Italija predstavlja samo 0,2% ukupne svjetske proizvodnje riže. Jedno od obilježja talijanske proizvodnje jest da imamo različite nazive e, sorata riže, dakle Carnaroli, Arborio i Nano i oni su prerasli u prave pravcate žigove. Osim toga, Europska unija putem Europske komisije je prepoznala da je europski uzgoj riže e, opće dobro upravo sa ekološkog stajališta zaštite okoliša. Riža koja se uzgaja u Europskoj uniji održiva je opet sa stajališta zaštite okoliša i pruža određena jamstva potrošačima kada je riječ o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda. Međutim, ta oblježja ne e, nalazimo u uvoznoj riži. Ako, ako, pogledamo upozorenja koja e, izdaje Europska agencija za sigurnost hrane, vidimo recimo da uvezena riža bazmati sadrži tragove fungicida poput karbendazima koji je u Europskoj uniji zabranjen. 2006. godine sektor talijanske i europske proizvodnje riže Pretrpio je udarac zbog uvoza riže iz SAD-a u kojoj su se nalazili tragovi GMO-a. Talijanski proizvođači su tada uveli jedan dobrovoljan žig koji je prikazan ovdje ovim eh, zrnima u, boji italijanske zastave i to je žig koji je registriran na međunarodnoj razini i koji jamči porijeklo, prirodu i kvalitetu riže koju prodaju talijanski subjekti. Dakle, ovaj eh, brend talijanske riže je dobar način za mm, prevladavanje problema koji se tiču proizvoda sa tragovima GMO-a. Naslov mojeg izlaganja talijanska riža nije potrošna roba. Zašto? Talijanska e, riža e, ima vrlo poznate sorte koje se koriste za e, pripremu poznatih jela. Još jedan talijanski brend je rižoto, dakle tipično jelo od riže, ali također riža ulazi u pripremu doista kvalitetnih jela riža koja se uzgaja u Europskoj uniji, međutim sada trpi zbog e, uvođenja uvoza po nultoj carini. Dakle, u posljednjih deset godina takav uvoz porastao je za 50% i sada pokriva polovicu europske potražnje za rižom. 25% riže koja se uvozi u Europsku uniju dolazi iz zemalja u kojima iz razloga zaštite okoliša i poštovanja e, civilnog e, građanskih e, prava zapravo Europske unije, dakle ta se prava u tim zemljama ne poštuju. Evo, mi imamo jedno istraživanje poduzeća Development Solutions koje se bavi e, rižom i šećerom u svjetlu upravo kršenja ljudskih prava pri proizvodnji. Osim toga, 23. siječnja ove godine e, Međunarodna odruga za rižu je u Briselu organizirala drugi forum o europskoj riži i među različitim poukama iz tog skupa saznali smo da je naravno potrebno poštovati i e, radno pravo, ali također i osigurati zaštitu okoliša. E, talijanska riža također trpi zbog pojave takozvanih Italian sounding proizvoda. Evo tu vidite na slici jedno pakiranje riže arborio za rižoto. Ali zapravo u tom pakiranju ne nalazi se talijanska riža, nego je e, to riža koja ne služi za pripremu rižota, nego kao što je prikazano na slici zapravo je to e, proizvod koji služi kao prilog. Evo, dao sam možda ovaj opsežan uvod kako bih došao do svojih zaključaka. Dakle, talijanski proizvođači u velikoj većini podržavaju ne samo označavanje porijekla proizvoda, nego i to da to označavanje bude obavezno. Postoji samo jedan mali dio proizvođača koji ne smatra da je to glavno rješenje za problema probleme našeg sektora, ali i ono po čemu se europski, talijanski proizvođači razlikuju od prerađivača, jest da prerađivači zapravo e, zahtijevaju dobrovoljno označavanje. Ako govorimo međutim o Made in Italy, e, zapravo naš problem je u tome treba li govoriti o Made in Italy ili o Italian Made. Hvala. Hvala vam. Sljedeći govornik je gospođa Nikola Kopovu iz Europske komisije. Izvolite, imate riječ. Thank you very much, uh, Madam Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Ja želim zahvaliti odboru na pozivu na ovu razmjenu gledišta o provedbenoj uredbi, označavanju porijekla, što se događa samo nekoliko dana nakon što je ta uredba usvojena. Danas smo čuli nekoliko stvari o tom provedbenom aktu, o tome kakve su posljedice toga, ispunjavali on ciljeve koje se žele provesti i odgovarali na potrebu potrošača. Isto tako smo i čuli nešto o željama da se nešto učini na razini Europske unije što se tiče obaveznog označavanja. Mislim da je dobro da vas posjetim vezano uz pozivnjske informacije o toj provedbenom aktu na to da je to bio rezultat intenzivnih rasprava s kojima smo započeli već tijekom mandata prošle komisije kada je usvojena e, uredba o informacijama o hranu je upravo označavanje porijekla bila e, jedna tema koja je bila u samoj rasprave koja je bila jako kontroverzna i to je nešto što je podijeljeno podijelilo zastupnika ovdje u parlamentu, ali su tako i države članice. Na kraju smo došli do kompromisa i rezultat je bio taj da smo osnažili europska pravila. Po prvi put smo tu imali definicije označavanja porijekla. E, što se tiče definicija iz e, zakonika o carinama, isto tako smo uvezli i obavezno označavanje za neke vrste mesa. Vodila se rasprava o označavanju, obaveznom označavanju e, porijekla hrane za druge proizvodne kategorije proizvoda, ali to se nije usvojilo, te smo e, kao komisija izradili nekoliko studija kako bismo vidjeli može li se to obavezno označavanje provesti za druge vrste hrane, e, uključujući i meso kao sastojak, mlijeko, mlijeko kao sastojak, ali isto tako i osnovni sastojak prerađene hrane. Rezultati tih izvješća, kao što je to Dirk već naveo, je bio taj da da, označavanje porijekla e, ima pozitivan učinak što se tiče same transparentnosti za potrošače, da se to pozitivno održava isto tako na poticanje domaće ponude i proizvodnje i na, u smislu odgovora na zahtjeve potrošača, ali da ima i neke negativne posljedice što se tiče jedinstvenog tržišta, što se tiče troškova i administrativnog opterećenja za sve one koji su na tržištu uh, u uh, poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Zbog toga je komisija zaključila da kombinacija već postojećih propisa za uh, obavezno označavanje porijekla za neke sirovine zajedno sa dobrovoljnim označavanjem za druge proizvode na Europske unije, da je to dobar paket pravila s kojima možemo postići transparentnost na tržištu. Jedna druga tema gdje se nije radilo o obavezno, obaveznom označavanju porijekla hrane. Imali smo jedno drugo pravilo koje je uvedeno sa ciljem da kada se dakle označavanje proizvoda koristi sa ciljem promicanja proizvoda na jedinstvenom tržištu, da je to nešto što ne smije zavarati e, potrošače i da te informacije moraju biti istinite. Zbog toga je uredba o informacijama o hrani uvela e, propis da kada se radi označavanje e, porijekla proizvoda na dobrovoljan način da se ona mora navesti i porijeklo osnovnog sastojka ako je to porijeklo različito od porijekla završnog proizvoda ili da se samo jednostavno znači ta razlika. Dakle, a da se ne uđe u same informaciju, već da se samo označi na proizvodu da je porijeklo osnovnog, proizvod, osnovnog sastojka drugačiji od završnog proizvoda. E, taj provedbeni akt je trebao biti usvojen već u 2013. godine kako bi stupio na snagu u 2014. godine zajedno sa sveukupnom regulativom o informacijama o hrani, ali je usvojen tek prije nekoliko dana, što znači sa značajnom odgodom i to zbog različitih kontroverza oko te teme i E, radi toga što je komisija e, našla na oprečne odgovore i što smo morali tim naći neko dobro rješenje. Ovaj provedbeni akt će se početi primjenjivati od 2020. godine, dakle postoji e, za operatere na, u tom sektoru jedno prijelazno razdoblje kako bi se pripremili na ta pravila i isto tako nam nudi određenu razinu fleksibilnosti. Imamo i niz zemljopisnih područja na koje se mogu referirati kao na mjesto porijekla osnovnog sastojka, a isto tako se navode i različite um, različite, različite okolnosti unutar kojih se može pružiti informacija, kako bi ta informacija ostala vidljiva i kako bi ona uvijek uključivala i označavanje porijekla e, krajnjeg proizvoda. Unatoč tome što je ovaj provedbeni akt usvojen, vidimo da su dalje na snazi neke nacionalne mjere. Doista je tako da nekoliko država članica, mislim da ih je sedam, da e, nas je obavijestilo o tome da će usvojiti nacionalne mjere o e, obaveznom označavanju proizvoda za e, meso, meso kao sastojak, mlijeko i mlijeko kao sastojak. To su one mjere koje je zaprimila Europska komisija kao notifikaciju. Te mjere su trebali imati eksperimentalan karakter, dakle trebali su biti ograničenog trajanja i većina njih će istići najkasnije 2019. godine, te su države članice se obvezale da će Europsku komisiju obavijestiti e, kada izrade izvješće u kojima će objasniti kakav bi bio utjecaj tih nacionalnih mjera za potrošača, ali isto tako i što se tiče utjecaja na jedinstveno tržište i općenito na trgovinu. Europska komisija će jednom kada zaprimi ta izvješća, ih naravno svakako pažljivo pomotriti, te ćemo zatim morati vidjeti što to znači e, što se tiče daljnjeg razvoja političkih mjera na europskoj razini. Htjela bih pojasniti da će nacionalne mjere istjeći i da nema nikakvog automatskog nastavljanja s tim mjerama. Dakle, ako država članica želi i dalje nastaviti koristiti takve mjere, onda ona to mora e, posebno naznačiti Europskoj komisije još dodatno. Istina je da nisu sve države članice to učinile, jer vidimo da taj razvoj slijedi ove rasprave koje smo imali prije nekoliko godina. One države članice koje su bile za obavezno označavanje porijekla hrane bile su dosta razočarane sa rezultatom e, izvješća komisije i sa odgodom e, usvajanja provedbenog akta, te su stoga same krenule sa uvođenjem tih nacionalnih pravila. Ali svakako te države članice ne predstavljaju cijelu Europsku uniju. To je sve što sam htjela reći. A osim toga, želim reći da je Europska komisija već se opredjeljenila da će surađivati s državama članicama kako bismo e, pojasnili e, neke točke vezane uz tumačenje e, ovog novog provedbenog akta. Hvala. Hvala vam lijepa. Hvala svim našim panelistima. Sada ćemo imati krug postavljanja pitanja i odgovora. Imam već nekoliko osoba koje mi se javljaju za riječ. Ako se želite još dodatno javiti, možete to učiniti sada. Prvi govornik je gospodin Erdoš. Hvala vam lijepa. Uvaženi kolege, uvaženi slučnjaci. Htio bih vas podsjetiti na to da smo prvog ožujka usvojili uredbu o medu i četiri petine zastupnika je podupralo e, taj akt, te očekujemo od komisije od država članica da će omogućiti e, trgovinu medom koja će biti visoko kvalitetna i da će se boriti protiv e, prijevara s medom od strane država izvan Europske unije. Postoje određeni trgovci koji primjerice med eh, razvodnjavaju i tako varaju. Ja sam dobio informaciju od jedne osobe vezano s to da se ta situacija ne poboljšava, već naprotiv da se stalno pogoršava i da se eh, određeni medni proizvodi sa tvrdim medom eh, miješaju sa europskim medom i da dolaze djelomično iz Kine, te se zatim onda miješaju sa europskim mednim proizvodima, te onda e, to dolazi do toga da se primjerice može jeftiniji naći e, mađarski med od bagrema u toj pomiješanoj verziji nego dakle izvorni e, med od bagrema. I ako se tako to nastavi, onda će to biti doista katastrofalno za taj sektor. Mene zanima koja pravila bismo trebali imati kako bi, kako bi proizvođači u Europi doista mogli ponuditi samo čiste europske medne proizvode. Razumijem li dobro da to označavanje porijekla proizvoda na dobrovenoj osnovi, da se to može uvesti i što možemo još učiniti kako bismo se borili protiv tih eh, patvorenih eh, proizvoda meda na tržištu Europske unije. Hvala. Evans. Hvala, gospođa Evans. Sí, gracias. Yo eh, quería dar también las Hvala. Zahvaljujem eh, srdečno stručnjacima. Te bih htjela još nešto reći o riži, o onome što nam je predstavio gospodin Kara. Mi smo tu jako zabrinuti. Paolo de Castro i ja smo uputili e, dopis povjenici e, Malmström u veljači, zatim smo dobili odgovor u travnju, sada smo onda joj ponovno postavili jedno pitanje i u svibnju smo dobili novi odgovor i i dobili smo od e, komisije e, neko prihvaćeno onoga što nam je rekla kopakon čega o riži. E, sektor riže je vrlo osjetljiv sektor kojeg trebamo zaštititi. Imamo Kambođu, e, Burmu i druge države koje su jako narušile taj sektor a imamo tu i određene razvojne programe koji su na to utjecali, te su posljedice svega toga doista razadajuće. Mene sada zanima sljedeće. Imate li vi dojam da ova oznaka porijekla, e, da je nešto proizvedeno u Italiji ili u Španjolskoj, hoće li ta oznaka sama po sebi biti dovoljna ili bismo to istovremeno trebali povezati sa nekim specifičnim programom za e, plasiranje proizvoda. Mislim, radi se o tome da javnost treba znati odakle dolazi ta riža. Inače, ta oznaka Made in Italy neće mnogo toga značiti, posebice ako e, potrošač e, prilikom kupnje ne bude dovoljno, dodatno potaknut da kupi taj proizvod. I još jedno dodatno pitanje. Ja sam kao španjolka ustvrdila da u nekim regijama, primjerice u Valenciji, je kod nas riža u potnosti nestala. Regije poput Andaluzije, Mursije i tako dalje. Tu uopće nije bilo dovoljno vremena da spasimo sektor riže i zanima me što mislite o tome. Hvala gospodine Ondriju. Hvala vam gospođo predsjednice. Nisam iznenađen eh, s ovim odgovorom komisije Imali smo nekoliko rasprava mjeseci, te smo imali još velike naviknice na to, ali uvijek iznova me frapira malo e, ta nedosljednost koju čujemo, ispričavam se što sam možda brutalan. Dakle, imamo danas eksperimente na nacionalnoj razini i imamo raspravu u Europskom parlamentu i uopće niste uzeli u obzir tu raspravu u vašem radu. Da Dakle, imamo sada osam naših teritorija, osam država koje vrše eksperimente, da vi niste evaluirali te e, rezultate, to je stvarno šokantno. Vidimo da se odvijaju brze klimatske promjene, da se tehnološke promjene odvijaju, postoje i neke tehnološke mogućnosti koje omogućavaju da saznate odakle dolazi informacija. Mislim, komisija mora u jednom trenutku e, opravdati svoje postojanje. Oprostite mi što moram biti tako brutalan. Dakle, današnji potrošači su jako zahtjevni što se tiče porijekla i to ste i rekli. Rezultati to pokazuju, ali ne samo što se tiče porijekla i što se tiče sastojaka u proizvodu i to pitanje zdravstva je vrlo važno. Imamo probleme sa prekomjernom težinom, sa pojavom raka, sa pretilošću, sa e, različitim oblicima dakle, bolesti i to je nešto što sve više zabrinjava građane i mislim da bi bilo hitno potrebno da se taj proces ubrza. Evo to sam htjela reći gospođo predsjednice, ispričavam se, ali danas imamo dakle te eksperimente koji se odvijaju i to je na neki način jedna hitna mjera. Trebamo moći evaluirati rezultate kako bismo na temelju toga iznijeli prijedloge. Ja se bojim da ako to ne napravimo odmah, da će se onda promijeniti e, ti zahtjevi potrošače i da ćemo onda možda imati peticije koje će onda potpisati na milijune europskih građana s kojim će nas tražiti da budemo brži. Ovo nije manje važno pitanje, gospođo predsjednice, i mislim da bismo se doista trebali probuditi. Jer ovo pitanje nije samo pitanje označavanja porijekla, tu se radi i općenito o tom pitanju pružanja informacija potrošačima. Vi ste svi tu da ih predstavljate, a i vi ih predstavljate iz toga. vam mi moramo sada reći kao predstavnici Europske komisije da je ovo jedna vrlo hitna tema i da treba ubrzati proces. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodin Dorfman. Htio sam se vratiti na pitanje riže i slažem se u potpunosti s time što je rekla gospođa Heranc. Naravno, oznaka porijekla može tome pridonijeti, ali zapravo glavni problem je to što mi E, zapravo tu najlazimo na e, zemlje koje zapravo nemaju nikakvog razloga da i budu na popisu Everything But Dumps. Dakle, imao sam priliku prije nekoliko mjeseci posjetiti Kambođu i slažem se s vama u tome da to nije demokratska zemlja i međutim to je zemlja koja brzo raste, no ona zapravo više ne mora biti na tom popisu. Dakle, trebalo bi provjeriti prije svega situaciju na terenu, a ne čekati godinama kako bi se promijenilo carinske zakonike. Ja sam e, uvijek branio taj sustav jer čak i Kambođa i druge zemlje jugoistočne Azije Dakle, treba vidjeti što se događa na e, terenu. Dakle, nute carine za e, rižu i za druge proizvode više nemaju nikakvog smisla. Treba svakako promijeniti sustav. E, želi li još netko uzeti riječ, gospođa Kaldenbach? Hvala lijepa na izlaganjima i vjerujem da se mogu kratko nadovezati na e, primjedbu gospodina Dovman. Naime, moramo e, vidjeti cjelokupni projekt Europske unije. Vrlo često raspravljamo o tome, o poljoprivrednoj politici, trgovačkoj politici, zdravstvenoj politici, unutarnjem tržištu, ali vjerujem da upravo pitanje o kojeg smo se danas dotakli su ona pitanja kojima se jednostavno ne može tako lako podijeliti. Oznaka e, proizvoda može zapravo e, pridonijeti e, ali da ne želimo biti protekcionistički, ali da damo potrošačima šansu da se odluče Naime, da donesu odluku koja je temeljena na informacije, dakle radi se o proizvodu koji dolazi iz određene zemlje, iz određene regije u smislu e, zapravo izbjegavanja opterećenja e, okoliša da se smanje troškovi e, prijevoza u smislu zadržavanja zaposlenosti u određenom području, stvaranju novih radnih mjesta i da se donose odluke koje zapravo idu prema tome želim poticati tu regiju. Naravno ako znam koji proizvod dolazi iz koje regija. Ako želimo djelovati u smislu kohezijske politike, e, politike zaštite okoliša i trgovinske politike, onda trebamo te oznake jer inače kao potrošač ne mogu donijeti te odluke. I e, mislim da to nema nikakve veze s protekcionizmom, to ima samo veze s time da ja zaista sasvim svjesno mogu reći želim kao potrošač, kao potrošačka e, držati na životu određene regije, želim upravo e, proizvode iz, iz te regije, želim što je moguće manje transportne troškove dakle, da, i smatram da trebamo puno više od samo dragovoljnih oznaka, već e, oznake koje će omogućiti potrošačima e, ne samo kada se radi o izboru riže, već općenito e, proizvodnih, dakle prehrambenih proizvoda, omogućiti dakle potrošačima taj izbor. Hvala vam lijepa. I posljednji govornik, gospodin De Castro. Hvala, draga kolegice. Ja sam htio iznijeti samo neka svoja razmišljanja, zapravo me tu preduhitrila Karin Kadenbach, odnosno potrošaču moramo e, omogućiti donošenje informiranih odluka, svjesnih odluka. Ne smemo uvjetovati njegov izbor, nego mu moramo omogućiti donošenje informiranih odluka i to želim istaknuti i sada jer smo vidjeli u prethodnoj raspravi kako različite oznake mogu utjecati na odluku kupnje i tu mislim na ove semafore gdje e, crvena etiketa nije samo čista informacija, nego navodi na određena ponašanja. No, to je drugo pitanje kojem ćemo se drugom prilikom pozabaviti. I tu se sada obraćam e, komisiji i cijenim rad i komisije i povjerenika e, Andrukajtisa i naravno ostvaren je određeni korak naprijed, ali ono što smo učinili ovdje u odboru Agri i u vijećnici po pitanju obveznog označavanja e, zemlje porijekla zapravo nije uzeto dovoljno u obzir. Kolega Andrew je to jasno rekao, odnosno potrošačima moramo omogućiti izbor i pružiti za to potrebne informacije. E, osim toga, i e, kolega Erdos je o tome govorio u vezi sa medom, ali mogli bismo navesti niz drugih primjera, recimo proizvođači konzervi od rajčica iz Španjolske, Italije i Portugala vrlo često se nalaze u uvjetima iskrivljenog tržišnog natjecanja jer imamo tu e, trgovce koji uvoze kineske rajčice, ali one onda postaju talijanske ili španjolske rajčice i zapravo tu bi riješila problem ova obvezna oznaka, naravno uređena na europskoj razini, ali uvažavajući iskustvo koje smo stekli i osam europskih zemalje je prikupilo takvo iskustvo. Dakle, mislim da to moramo više uvažiti. I e, zamolio bih nešto predstavnicu, odnosno predstavnika Food Drink Europe. Dakle, govorili ste o povećanju troškova od 45% zbog oznake porijekla i e, na temelju talijanskog iskustva meni se to čini malo pretjeranim. Sada ja ne znam kako ste bi tu proračune odradili. I imali smo takve rasprave već u niz navrata u vječnici o ovom pitanju i naravno ne slažemo se svi jednoglasno, no naravno moramo e, iznaći neki kompromis koji će povesti računa o onome što žele naši građani, odnosno potrošači. Hvala. Hvala lijepa na svim vašim komentarima i e, pitanjima. Sad pozivam paneliste na reagiranje na ono što je rečeno ili ako se radilo o konkretnom pitanju u, području njihove nadležnosti. E, hoćemo li početi drugčijim redosljednom ili hoćemo li početi s komisijom? Hvala lijepa. Želim reagirati na komentaru koja je vezana za med, odnosno miješanja kineskog meda sa medom iz Europske unije. Smatram da je načelo da sva hrana koja je sigurna e, se stavlja na tržište Europskoj uniji. Dakle, ne možemo koristiti oznaku podrijetla kao sredstvo koji se može smatrati kao tehnička e, prepreka trgovini dakle, dakle uvođenjem obvezne oznake porijekla reći da je naš cilj da želimo spriječiti e, prodaju kineskog meda. Dakle, dok god je određeni proizvod siguran može se uvesti i e, staviti na tržište Europske unije. Od trenutka njegove uporabe postoje potreba da se osigura da e, potrošač dobi prave informacije i da zna da li kupuje proizvod koji je proizvod Europske unije ili je to kineski proizvod. To bi trebao biti cilj svakog označavanja, odnosno obveze označavanja. Potom bi željela reagirati na intervenciju gospodina Andruja koju ne smatram brutalnom, nego nepravednom. Zato treba e, ja razumijem frustracije kada ste govorili o neuzimanje u obzir posebno za nekoga tko e, smatra da je transparentnost pozitivan ishod e, informacije o podrijetlu. Međutim, ako to sve stavite u kontekst i ako vidite da nekoliko gade, dakle 75 pet oznaka podrijetla je sud Europske unije razmatrao kao prepreku e, unutarnjem tržištu. Do sada to je bio tradicionalna pozicija komisije i pravnog okvira u kojem djelujemo unutar Europske unije. Mogli biste vidjeti da postoji ogroman e, e, napredak, dakle kako pravno, tako i politički od prošle godine u Europskoj uniji. Puno je otvorenosti prema informaciji o podrijetlu, Dakle, napredak koji je ostvaren u nedavnoj prošlosti je zaista revolucionaran. I imamo već sada problema vezano za reakcije Kanade. Dakle, ne možemo iako postoji volja da se udovolji svim očekivanjima europskih građana, još uvijek djelujemo temeljem prava zakonodavstva i moramo e, kombinirati različite interese. Postoje unutarnje tržište, interesi e, potrošača i međunarodni okvir. Dakle, nije jednostavno za komisiju da uvede obvezno označivanje porijekla sve hrane. I mislim da je ovaj provedbeni akt koji i nije, e, koji ne uvodi obvezno označavanje podrijetla e, već je zapravo nešto što je obvezno označavanje pokrenuto e, dragovoljnim poznačavanje. E, ono je, on je donesen nakon pet godina, ali ne zbog nevoljkosti Europske komisije, već je zbog toga što je postalo jako puno kontroveza. Naravno, Europska komisija je ta koja predlože, zakonodavac donose, a naravno to, s tim se moraju složiti države članice. I konačni ishod, dakle, kada nešto predlažemo, želimo osigurati da da će su zakonodavci, odnosno e, države članice da naslijede u tome. Stoga je to dugotrajan proces. E, mi smo još nismo dobili nikakve izvješća država članica do sada, no kada e, oni dospiju u komisiju mi ćemo ih naravno temeljito proučiti. Hvala vam lijepa, gospodin Kala. E, odgovorit ću gospođi Evans i na druga pitanja. Naravno da postoji zabrinutost u vezi sa ovim sektorom e, koja e, se i pokazala na susretu koje sam spomenuo 23. siječnja na Europskom forumu o riži. Ja sam e, inače po prirodi optimist. E, moram reći da smo 2013. godine imali jednu dosta kratkovidnu komisiju kada je riječ o pitanju uvoza iz ovih zemalja sa nultom e, carinskom stopom, ali zahvaljujući našim zajedničkim naporima sa Francuskom, Španjolskom i drugim zemljama i e, s mnogim osobama koje su ovdje. Dakle, uz pomoć podataka komisije smo uspjeli pokazati da e, zapravo u ovom sustavu uvoza po nultoj carinskoj stopi nešto ne funkcionira. No, prekretnica je bio ovaj dokument e, Development Solutions, jer u trenutku kada im se povjerila provjera učinka ovih e, sporazuma po općem sustavu povlastica i kada se ukaže na to da je e, u zemljama u kojima se proizvodi riža također prisutno i rašireno kršenje ljudskih prava, pa nešto nije u redu. Ima pravo gospodin Dorfman koji kaže da se zapravo e, Kambođa ne bi smjela naraziti među tim zemljama. No, e, također u tim zemljama su prisutni i europski interesi koji žele izgraditi i pogane za priradu riže. Mi smo prije nekoliko mjeseci Olafu prijavili da e, na nekim američkim sajtovima se pojavljuju prijave kambođanskih e, udruga proizvođača u vezi sa triangulacijom. Naravno, mi želimo skrenuti pozornost na to, ali e, naravno trebamo u tome biti jedinstveni. Naravno, kao što sam rekao prije, moramo imati mogućnost zaštititi ovaj sektor jer, ponavljam, to je primjer zajedničkog nazivnika načina na koji također e, riža je važna za e, zaštitu okoliša. Recimo u Italiji na izvoru rijeke Po, e, u, Francuskoj na izvoru rijeke rone e, Zapravo e, sanja riže e, omogućuje uzgoj i na tlima koja su prije bila preslana za uzgoj. Dakle, desalinizira tla. Osim toga, prilikom susreta 23. siječnja, osim o pitanju zaštite i o pitanju označavanja, a tada se nije razriješila ova dilema o kojoj smo govorili između obveznog i dobrovoljnog označavanja, također se postavilo i pitanje i uzaja javnosti kada je riječ o socijalnoj zaštiti i o zaštiti okoliša. Dakle, mi smo razmotrili pitanja koja se tiču tolerancije uvoznih proizvoda i također je e, zatražena i još jedna dodatna probičbena kampanja osim one koja je dopuštena europskom uredbom. E, također i Međunarodna organizacija za rižu i naša talijanska agencija su sada razriješile neka tehničko-administrativna pitanja u našoj zemlji i uskoro ćemo pokrenuti kampanju za e, promičbu informiranja građana o našem talijanskom proizvodu. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Jakobs. Hvala vama i hvala na zanimljivim pitanjima koje ću pokušati sažeti tijekom svojih odgovora nitko se, dakle svi se slažu sa ciljem veće transparentnosti i mi bi imamo, blagonaklono gledamo na tom. Ono što e, nastaje problem tamo kada to dovodi do segregacije proizvoda, većeg e, bacanja hrane, veće e, potrošačke cijene, veće cijene sirovina, a to je u nekim slučajevima iznimno složeno. Dakle, nalazimo se u poziciji kvake 21 u tom pogledu i smatram da je toliko važno da e, pobliže promotrimo nacionalne mjere i zaista preporučamo da komisija to čini na jedan usklađeni e, način da nemamo osam različitih e, izvješća sa osam različitih načina mjerenja koji je učinak na potrošače stoga je važno također da priznamo i prepoznamo da se ne radi samo o pružanju informacije na etiketi sa stajališta poduzeća, već cijeli sustav usklađivanja e, promjena a opet ako postoji interes potrošača i ako postoji volja zaplatiti e, ako je to operativno izvedivo onda su tvrtke voljne da to provede zato jer vide prednost na samom tržištu mi bismo se trebali e, zapravo e, pomoći onim sektorima koji su u gospodarskim poteškoćama, govorili smo o e, riži, o mliječnom sektoru i ono što sam rekao ranije, poljoprivrednici i prerađivači su jako isprepleteni, trebamo pomoći poljoprivrednim proizvođačima, ali mislimo da trebamo zapravo, e, zapravo inzistirati na promicanju e, visokokvalitetnih poljoprivrednih proizvoda umjesto da imamo internu e, raspravu o unutarnjem tržištu. Hvala lijepa gospodine Jakobs. Gospođa Kozlovska sada ima riječ. Hvala vam lijepa. Slažem se sa prethodnim govornikom što se tiče poslovne perspektive bilo je obavljeno puno studija istraživanja tržišta i e, e, tvrtke žele udovoljiti očekivanjima potrošača i e, rade se zapravo i inovacije imajući to na umu i žele se zapravo uzeti u obzir očekivanja potrošača. Ono što je važno jest da svako zakonodavstvo, odnosno svaka pravila koja se uvode na tom području se mogu lako provesti za sve subjekte, a ne samo e, nekoliko koji su e, napredni. Dakle, trebaju postojati jasni e, kriteriji, ne, treba, ne smije biti iznenađenja za tvrtke, moraju biti uravnotežena pravila, tako da pristup nije obvezan ili ako se to može napravljeno na e, balansiran način, dakle bitno je da se, e, ako se radi na dragovoljnoj osnovi i oni koji mogu to napraviti na dragovoljni način, e, da idu u pravome smjeru. Provedbeni akt 775 je korak naprijed u tom smjeru. Hvala lijepa svima vama što se u naše rasprave. Hvala panelistima. A sada, kao zaključak našega radnog dana, e, molim gospodina supredsjedatelja, gospodina Kastra, da uzme riječ. E, Hvala. Pa zapravo ne treba izračiti zaključke, nego e, želim srdačno zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovom saslušanju. Ovim eh, vrlo osjetljivim, eh, ali i važnim pitanjem označavanja porijekla poljoprivredno-prehrambenim eh, proizvoda smo se pozabavili sa različitih aspekata i nadamo se da će parlament u svojem punom sazivu iznaći također prijedloge i za punu provedbu zakonodavnog akta komisije. Uvjereni smo međutim da se treba još detaljnije pozabaviti ovom temom. Postoje još brojni aspekti koje treba bolje razmotriti tako da ovakve inicijative naša dva odbora mogu tome pridonijeti i svakako i u raspravu unijeti druge aspekte koji će omogućiti savjesno zakonodavstvo, a također i sve naprednija rješenja a na korist europskih građana i potrošača. Evo ja bih eh, s time završio, neću više ništa dodavati. Ovo je bila zanimljiva rasprava. Nažalost, ponedjeljak poslije podne nije baš najbolji dan za održavanje naših saslušanja jer naši zastupnici tek e, pristižu nakon vikenda ponedjeljkom uvečer ili poslije podne, tako da nas nije bio veliki broj, ali u svakom slučaju ovo saslušanje je bilo dobra prilika za ostvarenje koraka